Gut, liebe Kolleginnen Kollegen. Dragi kolega i kolegice, počinjemo sa sastankom. Drago mi je što možemo nastaviti sastanak sa točkom 8. E, buduća trgovinska politika i e, Imamo e, stručnjake visokog nivoa među nama, to jest e, Mari Kvinijemi, zamjenice glavnog tajnika Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj OECD. Dobro došli gospođa Kvinijemi je e, nastupila dužnost 24. kolovoza 2014. Prije toga je bila u strateškom odjelu OECD-a. Vrlo učinkovita i djelotvorna suradnica za regionalni razvoj. Naravno tu su uključeni trgovina i poljoprivreda. Gospođa Kvinijemi je bila također premijerka Finske od 2010. do 2011. godine. Dobrodošli. E, svi znamo da OECD igra e, središnju ulogu u razvoju globalnih standarda. Dakle, igra odlučujuću ulogu u usklađivanju smjernica e, standardizacije i izvoznih kredita. U posljednjih nekoliko desetljeća se e, organizacija isprofilirala kao vodeća organizacija e, u ovom vrlo složenom i jakom trgovinskom sektoru. E, sad ćemo govoriti o budućoj trgovinskoj strategiji E, to smo već imali i prije o tome rasprave. Komisija e, je e, donijela će donijeti 15. sljedećeg mjeseca vlastitu trgovinsku strategiju. Govorit ćemo i o obvezama ulagađa i smjernica OECD-a donesene u 2011. godini. Prema tome tema je vrlo dobro odabrana. Veselim se vašem prilogu. Dajem vam riječ, gospođo Kvijenijemi. E, e, e, hvala lijepa. Vrlo mi je drago što sam ovdje, ali sada ću govoriti engleski. Dobro jutro svima. Jako mi je drago da sam ovdje i da vam mogu reći nekoliko riječi o tome što ECD radi u području trgovine. Pokazat ću vam jako puno slajdova i ne brinite, dobit ćete te materijale kasnije, tako da ćete moći e, u miru pogledati detalje. Počet ću sa sadašnjim gospodarskim trendovima te o razvojima trgovinskih tokova. Nažalost, moram reći da ove godine gospodarski rast neće e, rasti. To su rezultati naše gospodarske prognoze koja je objavljena prošli tjedan. Još uvijek postoji jako puno e, rizika za gospodarstvo gospodarstva u razvoju, ranjivosti, usporavanje rasta u e, Kini, zatim mm, kamatne stope u SAD-u, te intensifikacija centrifugalnih sila u Europi. Stoga mm, ne očekujemo veći rast ove godine, nešto se očekuje za sljedeću godinu tek. morali smo ispraviti našu prognozu um, usporedbi s onom koja je objavljena u lipnju. I moram reći da da je prognoza rasta oko 3%. Zapravo to je bila prognoza, a zapravo je ta stopa mnogo niža u stvarnosti. svaki rast od oko, dakle, od bilo kakav e, rast u svjetskom gospodarstvu je itekako potreban. Ako pogledam podatke o trgovini, opći obrazac je dakle da je trgovina e, rasla dvostruko brže od PDP-a. No, od početka financijske krize to više, to se promijenilo i više nije tako. I ono što će se e, kratkoročno dogoditi, dakle neće se to promijeniti. 2014. trgovina rasla 2%, i to je tek malo premašilo porast BDP-a, a prognozu za trgovinu za 2015. i 2016. Mm, tek e, za vrlo malo nadmašuje e, rast e, BDP-a. Na ovom slajdu jasno vidite te linije, dakle plava linija mm, pokazuje prosječan rast trgovine. Zašto se to dogodilo? Postoji nekoliko razloga. No studije su usporavanje trgovine povezale sa e, gospodarskom krizom u svijetu i to posebice sa e, sporim gospodarskim rastom u eurozoni. I na ovom slajdu vidite da, su, da je uvoz koji čini više od jedne trećine svjetskog uvoza imao negativne stope rasta u 11 kvartala od 2010. A e, izvozi su također e, padali u 10 od 19 kvartala. Mnogo je objašnjenja i razloga za pad trgovine. Neka od njih su strukturalna, nije da je došlo do smanjenja rasta i zbog e, financijske krize, već i zbog promjene obrazaca u međunarodnoj proizvodnji. Neki kažu da zemlje u razvoju se sve više razvijaju. Isto tako e, industrije poput e, ICT-a sazrijevaju, a neki smatraju i da su se uvodile protekcionističke mjere u nekim zemljama i to isto zbog financijske krize. Tako da tu je čitav niz objašnjenja. No, e, usporavanje gospodarstva e, eurozone je jedan od najvažnijih razloga. A sada da vidimo e, alate trgovinske politice OECD-a. Dakle, što se treba učiniti kako bi se promijenili ovi sadašnji trendovi? U proteklih nekoliko godina OECD je proveo analize u nekoliko područja i to ću vam sada pokazati. Počet ću s analizom. Što nam pokazuje naše istraživanje e, utemeljeno na dokazima? Na početku moram potvrditi da ni jedna zemlja nije ostvarila održivi rast, niti unaprijedila životni standard bez otvaranja e, trgovine i ulaganja. Međunarodna surađivačka inicijativa o trgovanu i zapošljavanju dakle, okuplja e, deset međunarodnih organizacija i te su se organizacije okupile kako e, bi istražile E, na koji način trgovina stvara dodane i više vrijednosti. 2012. su objavili e, rezultate koji su jednako primjenjivi i danas. Dakle, veće otvaranje tržišta je potreban preduvjet za e, poboljšanje gospodarskog rasta, za poboljšanje produktivnosti, za veće plaće i više mogućnosti što se tiče posla. Liberalizacija tarifa na uvoz kapitala i polugotovih proizvoda povećava stope raste. Razina PDP-a od 1975. do 1985. 89. A plava linija se jasno povećala dok je crvena stagnirala. I nakon 15 godina pokazala se diferencijalno ubrzanje od 1%. Svi znate da i stavovi građana podupiru ono s se vlade suočavaju svaki dan. Nisu svi uvjereni da trgovina stvara radna mjesta, smanjuje povećava plaće i u principu globalno ljudi su uvjereni da um, trgovina donosi dobrobiti. Eto vidite da 80% ispitanika smatra da je trgovina dobro. No opet dobra, no um, tek negdje oko 50% ispitanika smatra da trgovina doista i otvara uh, radna mjesta. Ova studija iz 2014 studija je stara oko godinu dana. Tako da mm, pretpostavljam da se e, stavovi građana nisu baš previše promijenili. Skepticizam je vrlo snažan u naprednim gospodarstvima poput Francuske, Grčke, Italije, SAD-a i Japana. Sve te zemlje trenutačno pregovaraju o velikim e, trgovinskim sporozima. 60% Italijana, Talijana, 50% Amerikanaca i 49% Francuza smatraju da trgovina, to jest trgovinske razmjene, uništavaju radna mjesta. I od top 10 zemalja mm, koji kažu da e, trgovina smanjuje plaće, pet su e, Italija, Grčka, Španjolska i Njemačka. Dakle, u pet te su četiri europske zemlje zatim od 8 do 9% e, Tunižana, 61% ispitanika u Kini vjeruju da trgovina otvara e, nova radna mjesta. Ti rezultati pokazuju da je i naš rad u ECD-u jako važan. Naša analiza trgovine i radnih mjesta pokazuje zapravo da e, to dovodi do stvaranja novih radnih mjesta i do gospodarskog rasta. E, dokazi su jasni. Visoki rast uvoza je mm, povezan sa stopom nezaposlenosti. I zbog toga Prije nego što počnemo razgovarati o e, trgovini dodanih vrijednosti, moram reći da analiza priznaje da otvaranje trgovine mora biti popraćeno čitavim nizom m, politika ako, ćemo, ako želimo osigurati uključiv rast. To, je, dakle, to su aktivne mjere na tržištu rada, fleksibilnost tržišta rada, razvoj infrastrukture i socijalna zaštita. Sve je to ključno ako želimo osigurati prilagodbu, inkluziju Ehm, i ako želimo da svi doista ehm, osjete korist od ovoga. I mi već se duže vrijeme zalažemo i zagovaramo ideju da su trgovina i ulaganja ključni sastojci strukturnih reforma i oni mogu dugoročno promijeniti trendove i voditi ka dugoročnom rastu. A sad ćemo analizirati globalne mm, vrijednostne lance. Danas proizvodi i usluge, koje kupujemo dolaze iz čitavih dijelova svijeta, dakle od sirovina do um, gotovih proizvoda i sve se to dakle proizvode gdje god su dostupne sirovine ili potrebne e, vještine. I ta realnost se ne pokazuje, u, se ne odražava u statistikama. I u principu najviše koristi ima zemlja koja je tek na kraju proizvodnog lanca doprinijela. No, to se ne odražava uvijek u konvencionalnim mjerama u međunarodnoj trgovini. Na početku trebamo odgovoriti na pitanja politika kad je riječ o globalnim vrijednosnim lancima. I OECD i Svjetska trgovinska organizacija su pokrenule inicijativu kako bi se izmjerila dodana vrijednost trgovine na taj način se želi e, pokazati koliko je zapravo to bitno. 61 zemlja i 34 sektora su uključeni u tu studiju. Od 2011. naša analiza e, dodane vrijednosti trgovine je otkrila da globalni lanci e, samo povećavaju troškove. Sve to ovisi o kapacitetu, o sposobnostima uvoza i izvoza. Protekcionističke mjere za uvoz polugotovih proizvoda smanjuju mogućnost zemalja da se natječu na svjetskoj razini. Zatim carine i ostale pristojbe također negativno utječu na taj rast. I ako pogledamo podatke za Europsku uniju, vidjet ćemo da zemlje se sve više povezuju u vrijednosne lance i to dovodi i do veće vrijednosti izvoza. No naravno postoji neke iznimke. To znači da kompanije iz jedne e, zemlje će surađivati sa kompanijama iz druge zemlje zato što je to dio globalnog e, lanca proizvodnje. Što se tiče bojazni koje smo ranije spomenuli, da uvoz prijeti domaćim radnim mjestima, Realnost je e, da se sve više radnih mjesta otvara unutar tog lanca. Dakle, ovo pokazuje gdje su otvorena radna mjesta i koliko su koristi imala sva ta gospodarstva uključena u taj globalni vrijednostni lanac. Ti su lanci ključni za objašnjavanje konkurentnosti zemalja i e, dobici iz produktivnosti. 2008. Od 10 do 70% radnika u tim sektorima u zemljama za koje su dostupne podaci su ovisili o globalnim vrijednosnim lancima. I to je e, veliko povećanje usporedbi sa podacima iz 1995. Svaki puta kada se naplaćuju carine ili druge granične pristojbe, to negativno utječe na trgovinu. Zato smo prije nekoliko godina razvili eh, pokazatelje za olakšavanje trgovine. Željeli smo vladama pomoći da se pojednostavni postupci na granicama i da se olakša prijelaz granica. ti pokazatelji pokrivaju čitav niz graničnih mjera, zatim sporazum o olakšavanju trgovine Svjetske trgovinske organizacije i uključuju preko 160 zemalja, uključujući i zemlje članice Europske unije. Indikatori su zapravo osnove za vlade kako bi one mogle mobilizirati tehničku pomoć E, za zemlje u razvoju i to na ciljan način. Isto tako, zemlje mogu vidjeti na koji način se te mjere provode u različitim e, politikama. Ovaj sporazum pruža značajnu mogućnost da se smanje trgovinski troškovi te da se poveća sudjelovanje u globalnim vrijednostnim lancima. I čestitam Europskoj uniji e, na tome što je ratificirala taj sporazum ranije ovaj mjesec. Ovdje vidite um, rezultate Europske unije. Ovdje smo uključili podatke za sve članice Europske unije i ovi pokazatelji idu od 0 do 2. 2 i zapravo znači najbolji rezultat koji se može postići. A Europska unija ima najbolje rezultate u dakle, e, presudama, žalbama, E, pristojbama i naknadama i glavna područja u kojima bi Europska unija mogla poboljšati svoje djelovanje je dakle mm, unapređivanje trgovine. Zatim e, granični postupci te e, unutarnje unutarnja suradnja graničnih agencija ili carina. Možete te podatke pogledati i vidjeti e, dakle kako, kakve rezultate ima vaša kad govorimo o tome do koje mjere zemlje Europske unije mogu smanjiti e, trgovinske troškove, izračunali smo da potpuna provedba sporazuma će smanjiti troškove za 12,9%. E, A troškovi pojedinih zemalja bi mogli pasti za 11,6 i 13,9%. A kad je riječ o zemljama u razvoju, pad bi, bi dostigao čak 17,5%. Dakle, nakon ovih e, pokazatelja i dodane vrijednosti trgovine, pokazat ću vam treći konkretni alat OECD-a, kad je riječ o trgovinskim tokovima. A to su, dakle, trgovina uslugama i pokazatelji. jako smo puno analiza proveli u tom području, zbog toga što su e, sektori usluga važni ne samo za kompanije koje posluju u tom sektoru, već i zbog toga e, što su te usluge potrebne ako se želi osigurati koordinirani protok e, proizvoda i usluga. Mm, taj sektor zapošljava najveći broj e, radnika u velikim gospodarstvima i stvara dvije trećine svjetskog gospodarstva. I usluge predstavljaju 30% u ukupnoj dodanoj vrijednosti i 65% u e, globalnoj vrijednosti. A e, raste i izvoz usluga. To znači da e, je pristup domaćim i stranim uslugama jako važan za konkurentnost. Ovaj je pokazatelj pokrenut 2014. i to je dijagnostički alat koji će pokazati e, do koje mjere je ograničena trgovina uslugama. Dakle, imamo dakle 42 zemlje i 19 sektora. I na ovaj način zemlje mogu e, ocijeniti vlastita tržišta usluga u usporedbi sa globalnim e, praksama i vrlo brzo uočiti su, koja su ograničenja ili zastoji možete pogledati stranice OECD-a i e, pronaći rezultate za vašu zemlju. Ovdje smo e, okupili podatke za dakle 42 e, zemlje. I tu, i tu su vrijednosti između 0 i 1. 1 je dakle sektor sa najviše ograničenja, a nula dakle sektor sa najmanje ograničenja. Vidite da neki sektori poput e, željezničkog prijevoza tereta postoje zemlje koje su potpuno e, zatvorene za trgovinu i ulaganje u taj sektor. I to je e, inače Indija i Izrael na primjer. A zatim imamo računovodstvo tu su Poljska i Turska najrestriktivnije zemlje. A zatim imamo i vrlo otvorena tržišta, na primjer u sektoru distribucije, to je Španjolska i osiguranje, recimo Estonija i Nizozemska. Ovdje smo procijenili koliko će trgovina rasti ako se smanje ograničenja dakle, na sektoru usluga i napravili smo procjene za ova četiri područja, dakle prijevoz, pravne usluge, osiguranje i bankarstvo i vidite iz ovih brojeva da ako smanjite ograničenja, a ovo je bilo stvarno e, vrlo malo e, smanjenje restrikcija, vidjet ćete da će izvoz, e, to jest uvoz rasti, to bi se i očekivalo, ali doći će i do značajnog rasta izvoza. No kao što sam rekla na samom početku, potrebne su i prateće e, politike. Ako se tržište otvara, treba prilagoditi politike, zato što će to stvoriti određene poremećaje. Tako da ranjive skupine društva će se naći u problemima i zato kada liberalizirate trgovinu morate misliti i na prateće politike. To je dakle stvaranje pozitivnog ulagačkog okruženja, razvoj e, vještina i ulaganja. Na kraju još želim reći nekoliko riječi o multinacionalnim instrumentima, to su preporuke OECD-a koje su preprimljene kako bi se uspostavilo odgovorno poslovanje u trgovini i e, u sektoru ulaganja. Potrebni su jednaki uvjeti za sve zemlje i za sve tvrtke koje sudjeluju u globalnim vrijednostnim lancima. Smjernice OECD-a za multinacionalne tvrtke su e, najdetaljniji, najseobuhvatniji skup e, preporuka. I još jedan primjer kojega vrlo dobro poznajete, sigura, sigurna sam, Dakle, to je inicijativa o odgovornoj nabavi e, minerala u lancima opskrbe. Znam da trenutačno i parlament radi na e, jednoj takvoj inicijativi. Tako da vaš rad zajedno sa komisijom i vijećem je e, dakle u skladu sa onime što radi i OECD na tu temu. No rečeno mi je da ćete E, da ćete održati raspravu o provedbi ugovora o održivosti u Bangladešu i dopustite mi da kažem nekoliko riječi o ulozi OECD-a u tom području. Mi, mi radimo e, na razvoju smjernica dakle, za due diligence, za mm, tvrtke koje posluju u proizvodnji odjeće i obuća. Znam da Europski parlament radi na toj istoj temi i ono što bih ja htjela istaknuti jest da pozivam vas da pogledate ono što mi radimo u OECD-u, zato što i institucije Europske unije sudjeluju u ovom e, radu. Kada se pripremaju smjernice, želimo da i vaše preporuke budu e, u skladu sa preporukama OECD-a. I veliko pitanje s kojim bih završila ovo izlaganje jest e, u kojem smjeru ide trgovinska politika. Na globalnoj razini se donose neke nove odluke i uskoro će se održati e, deseta ministarska konferencija u Nairobiju u prosincu ove, ove godine i OECD e, želi da se s tom agendom nastavi. U ovom svijetu koji je sve više povezan, multilateralni trgovinski sustav je najbolja, najbolja način, je najbolji način za poticanje gospodarskog rasta i otvaranje novih radnih mjesta. No, s obzirom na nedovoljan napredak, vlade i Europska unija se okreću drugim opcijama poput bilateralnih i regionalnih sporazuma I to je normalno, zato što kada nešto ne funkcionira, onda vlada traži drugi izlaz. I mi u OECD-u potičemo takve napore i regionalne i multilateralne sporazume. No, dame i gospodo, gospodine eh, predsjedniče, to je poruka koju sam vam htjela prenijeti iz OECD-a i bit će mi drago odgovoriti na vaša pitanja i poslušati vaše komentare. Hvala lijepa, dobili smo zaista sveobuhvatan pregled situacije. E, gospodin Buhner ima prvi riječ. Hvala lijepa na zanimljivom izlaganju. Imam nekoliko primjedbi o folijama na početku. Pokazali ste da rast e, ekonomije ovisi o liberalizaciji. E, pokazali ste krivulju e, o razvoju i razvoju gospodarstva. Statistički se to ne može tako raditi. E, moramo uzeti u obzir sve faktore. Konkretni e, primjer Japan u 70. godinama. E, oni su imali upravo obratno od liberalizacije i to je bio preduvjet za gospodarski rast tamo jer su mogli tako izgraditi svoju industriju. Drugim riječima, put kako vodite svoje dogase, to je kao kao da želimo dokazati da li rode dobivaju, e, dobivaju djecu. E, e, ako u nekom kraju ima puno roda i puno djece, onda bismo zaključili da rode donose djecu. Druga krivulja kod vas se bavi time da uvoz ne ovisi o razvoju nezaposlenosti i tu imamo suprotne primjere E, podsjećam na to da um, e, deset godina nakon sporazuma je izgubljeno deset milijuna radnih mjesta. Dakle, to su greške u statistici. Ne smije se pokazivati tako, takove krivulje. Moramo e, pokazati sve faktore. Samo onda je to drži vodu. Hvala. Gospodin Pinkert. Hvala lijepa predsjedniče i hvala e, gospođo zamjernice tajnika OECD-a na ovoj prezentaciji. Imam dva komentara i dva pitanja. E, prvo komentari. Govorili ste e, s pravom jer je to vrlo važno i postoje sve važnije kako idemo prema komunikacijskom društvu, internetskom društvu, društvu Facebooka Govorili ste o percepciji ljudi o trgovini. E, to je vrlo važno mjeriti, ali e, čak je još važnije utjecati na ljude. Ako imamo neke ekonomske stvarnosti koje se mogu mjeriti, ako imamo dokaze o procesima i rezultatima tih procesa, onda je važno da e, povučemo paralelu između onoga što se može dogoditi i ono što sada stoji u javnom mišljenju. E, mislim da oni e, žive u atmosferi izgubljenog raja. komunizam nije uspio, ali mnogi ljudi, naročito mladi ljudi, su izgubili sjećanje o tom neuspjehu i sanjaju o izgubljenom raju. Vjerodostojnost vaša bi bila veća kad biste ste otvorili javnosti i govorili o stvarnosti, o stvarima koje se mogu mjeriti i onda se ti rezultati mogu ljudima pokazati. Moj drugi komentar bi bio e, o jednoj važnoj stvari, ne samo što sam, zato što sam izvjestitelj e, za e, sukob interesa u parlamentu, već e, što su smjernice za dužnu pažnju e, su vrlo važne. Rekli ste e, da vidite da nema održivog razvoja bez liberalizacije trgovine, onda moramo shvatiti da se to mora događati na odgovoran način. A jedan važan dionik u tome su poduzeća, industrija po mojem iskustvu imamo nekih e, e, prilika i situacija gdje se industrija gleda kao neprijatelj, međutim e, industrija mora biti naš saveznik za budućnost. I to zahtjeva javni napor jer imamo tu krive percepcije u javnosti. A to znači da industrija a koja nije saveznika mora postati e, saveznik i to odgovoran saveznik. I to moramo prikazati javnosti. E, pitanja, biti ću kratak, mislim da su to pitanja za jednu posebnu e, konferenciju. brza reakcija, brzi odgovor od vas molim. Politika protiv, protiv E, kakva je tendencija u tim politikama? E, drugo pitanje, vrlo kratko, <laughs> isto složeno pitanje. E, TTIP i TPP. TTIP, ne TTIP protiv TPP-a. Vaša percepcija ukratko. A treće pitanje, sirovine. Što mislite o trendovima? u svjetskoj trgovini. Kako će e, biti razvoj trendova na području sirovina, nabava sirovina i tako dalje. Hvala. Hvala lijepa. I ja bih, mene bi zanimala vaša reakcija na uh, mjere prekomjerni kapacitetu na nekim sektorima i negativan utjecaj toga. To bi bilo korisno. Ono što sam željela e, e, pitati je mnogo konkretnije. Drago mi je bilo da ste rekli e, o mjerama flanking, takozvanim flanking mjerama Mm, koje perspektive to odgovara, otvara za trgovinu. E, mm, kako, kakva bi, trebala biti politika institucija? Imamo sada smjernice za multinacionalne kompanije, one nisu obvezne. i Imamo interne diskusije o tome da li to treba uključiti u trgovinske sporazume i trebaju li postati obvezne ali kad govorimo o tome kako funkcioniraju u praksi jer to postaje sve važnije bilo bi korisno e, dobiti e, vaše mišljenje o međunarodnim kontaktnim točkama e, imamo vrlo dobrih takovih točaka um, a neke su imaju samo jednu osobu koja radi cijeli posao ove smjernice postaju sve važnije kako možemo osigurati da ove nacionalne kontaktne točke zaista funkcioniraju. One postaju sve važnije. E, dužna pažnja u opskrbnom lancu i e, sektorske inicijative kako ospostavljavate ljude koji rade u tim kontaktim e, kontaktnim točkama? Vaše mišljenje bi nam bilo vrijedno. Hvala lijepa. Madam, gospođa Furca ima riječ. Zahvaljujem. Zahvaljujem također i na ovom vašem e, izlaganju koje je bogato e, raznim elementima i analizama. Ja e, mene zanima vaše mišljenje o dva pitanja. Prvo je pitanje nejednakosti u Europi odnosno povećanje nejednakosti koje su posljedica politika štednje i smatram da je e, to e, faktor koji je zapravo utjecao na povećanje nejednakosti, da je to faktor koji i priječi napredak. Mene zanima i vaše mišljenje po pitanju gospodarskih politika E, kako bi se e, pokušalo spriječiti daljnje povećanje nejednakosti. A drugo pitanje je pitanje duga, to je u središtu rasprave, trenutno e, krećući od situacije u Grčkoj. To je dug koji za mnoge države iz eurozone postaje zapravo neodrživ. Zamenjava mi vaše, pit, vaše mišljenje. Smatrate li vi da je ovaj put prikladan, znači da se dalje nameću politike štednje koje imaju zapravo e, učinak recesije koje povećava nejednakost? Ili možda smatrate da bi bilo prikladno da se na racionalni način suočimo sa tim pitanjem duga održavajući Europsku konferenciju o kojoj će na kojoj će se govoriti o samoj restrukturaciji duga. Daljnja pitanja. E, učinak e, politike o okolišu za okoliš i e, prilagodbe mehanizmi, mehanizmi. I treće danas usvojiti jedan izvještaj o čeliku E, e, tražit će e, prilagodbe zbog sustava trgovine emisijama CO2. Da li treba takove prilagodbene mehanizme, kako je, vaše, kako je vaše mišljenje o tim okolikom? E, drugo pitanje je skepticizam u javnom mišljenju o globalizaciji. Vi ste rekli da naročito u zemljama e, koje imaju najviše koristi od trgovine, e, tu postoji veliki skepticizam protiv globalizacije i globalne trgovine. Kako, kakva Eh, je, možete li nam nešto potanje o tome reći? Izvolite. Hvala predsjedniče, hvala eh, članovima eh, odbora za odlična pitanja. Imamo i teških pitanja. Gospodin Buhna je govorio o krivuljama. Mm, to se zaista zasniva na dokazima. E, surađivali smo sa drugim institucijama na tome. Uvjereni smo da sve brojke koje e, su pokazane na slajdovima e, se baziraju na dokazima. Kad govorim o učincima i velikom, veliko je pitanje da li je trgovina dobra za rast. Sve studije u mnogim zemljama pokazuju da e, rast trgovine dovodi do povišenja BDP, a p-a. Imamo mnogo dokaza da liberalizacija trgovine jeste dobra stvar za e, BDP zemlje. Ali ono što trebamo također je e, dodatne mjere vodeće politike kako bi zaštitili ranjive Moramo također reći da liberalizacija trgovine će dovesti do situacije u kojoj neka poduzeća neće više postojati. Radna mjesta će se izgubiti pa će doći do novih problema. U područjima koja su tako ranjiva e, tu treba pomoći. E, isto se tiče radnih mjesta. Podaci zaista pokazuju da nemamo ove e, korelacije e, između uvoza i nezaposlenosti. Ako je zemlja konkurentna onda ima mogućnosti da potpuno iskoristi trgovinu. Ali naravno dodatne komplementarne politike su potrebne. Gospodin Winkler je također imao pitanje. Kako možemo uvjeriti e, ljude u koristi trgovine? To je veliki izazov. Ja sam e, bila članica E, finskog parlamenta pa znam kako je teško u, koji puta uvjeriti ljude čak i u slučajevima kad imate jasne dokaze o koristi. Imate e, podatke e, zasnovane na podacima. Ono što mi pokušavamo napraviti u OECD-u, naravno uz vašu pomoć, da širimo naše informacije. Trebamo više informacija u medijima, u svim zemljama, a naročito u onima gdje vidite da rasprave nisu zasnovane na e, stvarnosti. Istina jeste da industrija je naš saveznik. Industrija mora igrati po istim pravilima u cijelom svijetu i to je jedan od ciljeva OECD-a E, kad, se radi o smjernicama za multinacionalne kompanije. Te smjernice i druge preporuke e, se moraju uključiti u sporazume sa što više zemalja. Onda e, je trgovina poštenija i svi imaju jednake uvjete. Kad se govori o antidampinškim politikama, E, to je e, stalan sadržaj našeg rada. Imamo ova zajednička pravila e, i time se možemo boriti protiv dumpinga. Jer naravno dumping iskrivljava trgovinu, narušava trgovinu i cijelo okruženje. Svi moraju imati jednake uvjete kad se radi o, o, TTIP-u i TPP-u. Najbolja solucija e, jeste uvijek e, su multilateralni sporazumi, ali e, onda dolazi, dolaze regionalni sporazumi i stoga podržavamo i TPP i TTIP. I ti sporazumi naravno moraju biti ambiciozni i, otvarati nova područja. Moraju e, biti što otvoreniji, e, također moraju biti otvoreni za multilateralizaciju e, sirovine. O tome ne spekuliramo toliko u našem e, ekonomskoj prognozi e, kad govorimo o tome što će se događati u budućnosti. To nije e, dio naše agende pa vam ne mogu reći što bi OECD o tome rekao. Gospođa Darling je već sam odgovorila na pitanje o antidampinškim mjerama. E, Spomenuju se i ove vodeće mjere i komplementarne mjere koje su e, naravno vrlo važne. Kad se radi o preporukama za multinacionalne kompanije, slažem se. Svi e, međunarodni sporazumi moraju biti pod stalnim nadzorom i sve zemlje koje su potpisale te preporuke zaista moraju biti angažirane u provedbi. E, u, na svijetu imamo dovoljno regulative, dovoljno propisa. Kad bismo ih sve e, primjenjivali, e, svijet bi bio mnogo bolje mjesto i bilo bi lakše imati globalne lance vrijednosti E, kad se radi o ovim nacionalnim kontaktnim točkama, hvala što ste to malo i kritizirali. Slušamo te kritike i nastojimo pomoći zemljama da taj sustav poprave, unaprijede. E, stalno pratimo rad kontaktnih točaka e, kontaktnih točaka i gledamo što možemo popraviti u njihovu radu. E, gospodine predsjedniče. E, još jedno pitanje je bilo e, gospođa Forinta. Kad govorimo o nejednakostima, u posljednjih nekoliko godina smo mnogo radili na problemu nejednakosti. Zemlje moraju provoditi politike koje u, potiču uključivi rast. Prekomjerna nejednakost šteti razvoju i zato sam u svojoj prezentaciji pocrtala važnost e, komplementarnih politika, to je od e, velike važnosti. Obrazovni sustav, na primjer, mora e, dati svim ljudima mogućnost da se obrazuju. E, također tržište rada mora biti djelotvorno kako bismo imali bolje ekonomske rezultate. E, pitanje predsjednika. Što mislimo o, o, o e, graničnom porozu zbog okolišnih razloga, zbog razloga okoliša. Naravno, e, moramo imati veći rast, ali taj rast mora biti zelen. Moramo e, naravno se boriti protiv ograničenja, ali moramo osigurati da sva, svaka zemlja ima ista pravila. Sve zemlje moraju imati ista pravila E, porezi ne smiju ograničavati trgovinu na način da e, da sprečava otvaranje mogućnosti za zemlje, ali sva poduzeća moraju postupati po istim pravilima i moramo imati što više multilateralnih sporazuma. E, spomenuli ste također nešto što je jako važno, Važno je da širimo e, informacije o našem radu, o radu OECD-a kako bismo e, imali zasnovane rasprave o e, liberalizaciji trgovine. Hvala predsjedniče, hvala dame i gospodo. Vielen Dank. Hvala lijepa na ovoj zanimljivoj diskusiji, na točnim odgovorima. E, evo, upravo e, smo završili na vrijeme. E, dragi kolege, dobit ćete ove slajdove i dobit ćete poziv za parlamentarnu mrežu u listopadu u Parizu pa bismo onda bi morali biti u bliskom kontaktu sa OECD-om. E, doviđenja i sve najbolje. Gut, liebe Kolleginnen Kolegice i kolege, deset je sati i počinjemo sa glasanjem. E, najprije i, i glasamo o izvješću e, gospođe Šake. Prije no što počnemo, pitam vas imate li svi glasačke kartice? E, jesu li svi klubovi ovdje? E, e, imat ćemo test, testirat ćemo glasanje i vidjet ćemo da li su svi ovdje. Otvaram glasanje. Die Abstimmung ist geschlossen, wir Dakle, imamo 29 e, člana e, e, klubovi su dobro predstavljeni. Počinjemo. Amandman 25. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Kompromisni amandman 1 za protiv, suzdržani, usvaja se. E, tri, broj tri, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 30 i od e, Jurija isto, tko je za, protiv, suzdržani, Sad ćemo provjeriti, provjeriti otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. E, amandman 2. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 4 i Juri še, e, dro, Droa 6. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 31 e, za. Tko je za? Još jednom. Protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo. E, glasamo e, amandman 31. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. E, odbija se. Droj mm, 7 za, protiv, suzdržani, uzvaja se. Amandman 5 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni amandman 2 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 6 e, za, protiv, suzdržani, usvaja se. 7 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni amandman 7 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 36 za, protiv, suzdržani, to moramo još jednom, 36 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 38 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 39 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 40 za, protiv, suzdržani usvaja se. devet za, protiv, suzdržani usvaja se. Kompromisni amandman četiri za, protiv, suzdržani usvaja se. E, onda imamo 46 e, i droa 15, prvi dio za, protiv. Moramo provjeriti prvi dio od 46. Prvi dio 46. Otvaram glasanjem. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Drugi dio. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 11 za, protiv, suzdržani usvaja se. 47 za, protiv, suzdržani e, odbija se 48 za, protiv, suzdržani usvaja se 12 za, protiv, suzdržani usvaja se 49 i droa 16 za, protiv, suzdržani usvaja se 50 i droa 17 za, protiv, suzdržani odbija se. E, e, e imamo provjeru 50 i 17. Otvaram glasanjem, zatvaram glasanje. Usvaja se. Dolazimo do amandmana 13. koje je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Kompromisni amandman 5. Za? Protiv? Suzdržani usvaja se. 6. E, e, za? Protiv? Suzdržani usvaja se. E, 16, amandman 16 za, protiv, suzdržani usvaja se. Amandman 17 za, protiv, suzdržani usvaja se. 18 e, za, protiv, suzdržani odbija se. 19 za, protiv, suzdržani odbija se. 20 za, za protiv suzdržani usvaja se 21 za protiv suzdržani odbija se 22 za protiv suzdržani usvaja se 23 i droa 1 za protiv suzdržani usvaja se 54 i, i droa 2, 2 za, protiv, suzdržani odbija se. 55 za, protiv, suzdržani odbija se. 56 za, protiv, suzdržani, provjera, 56. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. E, onda dolazimo do 22 broja za, protiv, suzdržani, odbija se 57 za, protiv, suzdržani, odbija se. E, amandman usmeni, e, jedan za, protiv, suzdržani, usvaja se. I onda e, usmeni osmeni amandman dva za, protiv, suzdržani, usvaja se. Onda dolazimo do 58 za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo. 58. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 59 za protiv, suzdržani, e, rekao bih da je se usvojeno 60 za, protiv, suzdržani i to je tako, usvaja se 61 za, protiv, suzdržani, usvaja se Sada dolazimo do glasanja o e, izmijenjenom izvještaju. E, tko je za? Tko je za? Tko je protiv? Tko se suzdržava? E, usvaja se velikom većinom, a sada elektronički glasamo o zakonodavnoj rezoluciji. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno sa 34 glasa. E, čestitam gospođi Šake. Sada se radi o tome kako ćemo dalje ići. E, sada ću pitati izvjestiteljicu e, kako da idemo dalje. Što slijedi? Hvala lijepa. E, prije no što idemo na plenarnu e, bih, da se sada ovdje zaustavimo i da idemo na plenarnu i tamo glasanje. Idemo prvo na plenarnu. Da prvo glasamo o sastavu pregovaračkog tima, mandatu za trijalog. To je već da se usvoji na plenarnoj, to bi bila e, bolja osnova ako se išta promjeni onda bi bilo čudno da je naš odbor već dao mandat. E, stoga je bolje da prvo to završimo na plenarnom zasjedanju. Dobro, onda imamo tek nakon plenarnog zasjedanja odluku. U redu, hvala lijepa. Onda dolazimo do točke devet. Tu se radi o E, dopune e, sporazuma Kolumbija e, Peru sa pristupanjem Ekvadora. Izvjestitelj za ovu točku, i za ovu rezoluciju je gospodin Šolc. I sada ćemo početi sa kompromisnim amandmanom 1. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Usvaja se. 7 i 24 za, protiv, suzdržani, usvaja se. A, amandman 2, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Onda 3 e, za, protiv, suzdržani, usvaja se. E, dolazimo do amandmana 17 za protiv suzdržani e, odbija se e, provjera za 17 otvaram glasanje zatvaram glasanje odbija se 19 e, za protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 20 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 21 za, protiv, suzdržani, usvaja se 22 za, protiv, suzdržani, odbija se 23 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 26 e, za, protiv, suzdržani, malo će to provjeriti, 26 provjera, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Onda dolazimo do 27 za, protiv, suzdržani, odbija se. 28 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 29 za, protiv, suzdržani, odbija se. Onda dolazimo do 30 u dva dijela. Prvi dio, tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se drugi dio za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 31. Amandman 31 za, protiv, suzdržani, odbija se. 32 za, protiv, suzdržani, provjera. 32, amandman 32, zatvaram, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Onda dolazimo do 33 za, protiv, suzdržani, odbija se. 35 za, protiv, suzdržani, odbija se. 34 za, protiv, e, provjera, amandman 34, otvaram glasanje. Evo, zatvaram glasanje. Usvaja se. E, kompromisni amandman četiri. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Provjera. Da, u redu. E, provjeravamo četiri. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Sad dolazimo do amandmana 41. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. 42 e, za. Protiv? Suzdržani odbija se. 43 za. Protiv? Suzdržani odbija se 44 e, za protiv suzdržani provjera 44 otvaram glasanje zatvaram glasanje usvaja se a time pada 44 i 46 dolazimo do amandmana oprostiti 46 drugi dio to moramo glasati o tome moramo glasati e, drugi dio 46 za protiv e, suzdržani odbija se sada E, dolazimo do 47 za, protiv, suzdržani, usvaja se, hvala. <laughs> Onda dolazimo do kompromisnog amandmana 5 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Onda dolazimo do kompromisnog amandmana 6. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 52, amandman 52. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 54 za, protiv, suzdržani, odbija se. 55 za, protiv, suzdržani, usvaja se. A 7, kompromisni amandman 7, za, protiv, suzdržani, usvaja se. 59, amandman 59, za, protiv, provjera. Otvaram glasanje. 59. Amandman 59. Zatvaram glasanje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 suzdržani, usvaja se i sada imam e, kompromisni amandman 66, e, e, to smo preskočili. Tko je za amandman 66? Protiv? Suzdržani? Mislim da smo prihvatili provjera. 66. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Kompromis e, e, deset e, izglasano 11 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 71 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 72 e, za. Protiv. Suzdržani. Mislim da smo usvojili e, provjer e, polaki ste. 72 provjera. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se molim jasnije pokazivati rukom. 73 za, protiv, suzdržani, usvaja se kompromisni amandman 12 za, protiv, suzdržani, usvaja se 76 za, protiv, suzdržani, usvaja se Amandman 77 e, u dva dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani usvaja se. Drugi dio za, provjera prvog dijela. 77, e, prvi dio, provjera, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Drugi dio. 77. Drugi dio. Tko je za? Tko je protiv? E, suzdržani odbija se. Amandman 78 za. Protiv. Suzdržani. Mislim da smo usvojili provjera. 78. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. E, e uvodna izjava 1 e, e, za, protiv, usvaja se. Amandman 2 za, protiv, suzdržani usvaja se. 3 za, protiv, suzdržani usvaja se četiri za protiv suzdržani odbija se i onda dolazimo do konačnog glasanja o rezoluciji e, to ćemo raditi elektronički otvaram glasanje zatvaram glasanje 31 glas za, usvaja se, e, čestitam e, gospodinu Šolcu e, i želim vam sve dobro u pregovorima s Ekvadorom. Onda dolazimo sada do točke 11 i to je pitanje usmenog pitanja komisiji o ljudskim pravima u pregovorima između Europske unije i Vjetnama. Imamo dvije rezolucije koje su pred nama. Prva rezolucija je kompromisna rezolucija, a druga je od stalne izvjestiteljica DEAL. E, kompromisno ono pitanje i onda e, druga rezolucija. U svijetlu ovoga ćemo odmah elektronski glasati jer je to tjesno kompromis. E, Usmeno pitanje o glasanju. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje sa 20 glasa usvojeno i ta rezolucija e, broj 2 pada. Odbacuje se. Onda dolazimo do točke E, točka 12. Uloga EU-a unutar UN-a. E, izvjestiteljica je gospođa Keller. Imam jednu primjedbu e, kompromisni amandmani nećemo glasati po dijelovima gospođa Keller je e, zatražila za kompromisni amandman sedam glasanje po dijelovima. E, mi e, inače ne možemo po poslovniku imati glasanje po dijelovima u kompromisnim amandmanima. Amandman jedan u dva dijela. Tko je za prvi dio? Protiv? Suzdržani? provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Glasovanje je zatvoreno. Usvaja se 20 naprema 19. Idemo na drugi dio. Za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Kompromis šest za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis jedan za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman sedam za, protiv, suzdržani, odbijeno. Provjera. 7. Glasovanje otvoreno. Amandman 7. Glasovanje otvoreno. Glasovanje zatvoreno. Odbijeno. Amandman 8. Za. Protiv. Suzdržani. Provjera. Amandman 8. Glasovanje otvoreno. Zatvoreno. Odbijeno. Amandman 9 za. Protiv. Suzdržani. Odbijeno. Kompromis 2 za. Protiv. Suzdržani? Usvojeno. Amandman 14. Za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Kompromis 7. Za? Dakle, ovo nije glasovanje e, po dijelovima, nego jedinstveno glasovanje. Kompromis 7. Za? Protiv? Suzdržani? usvojena. Kompromis 3 za, protiv, suzdržani, usvojena. Amandman 23 za, protiv, provjerit ćemo. Glasovanje otvoreno. Zatvoreno. Usvojeno. Kompromis 4. Za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Amandman 25. Za. Protiv. Suzdržani. Odbijeno. Provjera. Glasovanje je otvoreno. Zatvoreno. Usvojeno. Kompromis osam. Za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Amandman 30. Za. protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 31D za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 35 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Yeah, yeah, so. Uh, no confusion, Evo, mala zbrka je nastala. Idemo na 32. Za. Protiv. Suzdržani. Odbijeno. 33. Za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. 39 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Trideset sedam u dva dijela, prvi dio, prvi dio 37 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Drugi dio, za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 40 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 5 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 43 za, protiv, Suzdržani? Odbijeno. 45 za. Protiv? Suzdržani? Odbijeno. 46 za. Protiv? Suzdržani? Odbijeno. 48 za. Protiv? Suzdržani? Mislim da je odbijeno, ali provjerit ćemo. Amandman 48, glasovanje otvoreno. Glasovanje zatvoreno. Usvojeno. Sada idemo na 40, na 50 za, protiv, provjerit ćemo. Amandman 50. Glasovanje otvoreno. Zatvoreno. Usvojeno. I sada možemo imati konačno glasovanje, elektronično glasovanje otvoreno. Glasovanje je zatvoreno. 29 za, 8 protiv i 2 suzdržana. Čestitamo e, kolegici Keller. I sada prelazimo na, na mišljenje e, našeg odbora u susret Europskoj energetskoj uniji i je Klaus e, Buchner. Započet ćemo sa kompromisnim amandmanom broj 1 za protiv suzdržani usvojeno. Amandman 8. Dva dijela. Tko je za prvi dio? Protiv? Suzdržani? Mislim odbijeno, provjerit ćemo. Glasovanje otvoreno, osmi amandman prvi dio. Glasovanje zatvoreno. Usvojeno. Drugi dio za, protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis 2 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 10 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. Amandman 10 za otvoreno glasovanje. Zatvoreno. Usvojeno. Kompromis 3 za protiv suzdržani usvojeno. Amandman 12 za protiv suzdržani odbijeno. Kompromis Četiri za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 24 za, protiv, Evo, provjerit ćemo. 24. Otvoreno glasovanje. Glasovanje je zatvoreno. Odbijeno. Amandman kompromis 5 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 33 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 35 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 36 za, protiv, suzdržani, Usvojeno. Amandman 38 za. Protiv. Suzdržani. Odbijeno. Kompromis 6 za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Amandman 42 za. Protiv. Suzdržani. Odbijeno. Amandman 43 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman e, kompromis 7 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 48 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 49 za, protiv, Provjerit ćemo. 49. Otvoreno glasovanje. Glasovanje zatvoreno. Usvaja se. Amandman 50 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 51 za, protiv, Suzdržani? Mislim usvojeno provjerit ćemo. 51 glasovanje otvoreno. Glasovanje zatvoreno. Usvojeno. 52 za protiv suzdržani. Mm, moglo bi imati to istu većinu, ali provjerit ćemo. 52, glasovanje otvoreno. Glasovanje zatvoreno. Da, točno tako. Usvojeno. 53 za. Protiv suzdržani, usvojeno. 55 za, protiv, suzdržani, provjera. 55 glasovanje otvoreno. Glasovanje zatvoreno. Usvojeno. 56 za, protiv, suzdržani, provjera. 56. Glasovanje otvoreno. Glasovanje zatvoreno. Usvojeno. 57. Za. Protiv. Suzdržani? Usvojeno. 58 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 59 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis 9 za, protiv, Suzdržani? Provjerit ćemo. Ja mislim da je odbijeno. Glasovanje otvoreno. Glasovanje zatvoreno. Usvojeno. Amandman 67 za, protiv, suz, odbijeno. 61 za, protiv, suzdržan i odbijeno. 68 za, protiv, suzdržan i usvojeno. 69 za, protiv, protiv, suzdržani, provjera. 69, glasovanje otvoreno. Abstimmung Glasovanje zatvoreno. Odbijeno. Amandman kompromis 10 za. Protiv suzdržani, usvojeno. Amandman 71 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 72 za, protiv, suzdržani, odbijeno. I sada konačno glasovanje o nacrtu mišljenja, elektroničko glasovanje, glasovanje otvoreno. Abstimmung ist geschlossen. Glasovanje je zatvoreno. Usvojeno velikom većinom. Čestitam eh, kolegi Buchneru. Liebe Dragi kolege i kolegice, s time smo završili eh, rundu glasanja. I sada dolazimo do točke 14. E, vrlo omiljena tema. Tisa. Kao što znate, od e, ožujka 2013. u okviru e, plurilateralnih pregovora raspravlja se o da, daljnjoj liberalizaciji e, e, u trgovini uslugama. Dame i gospodo, gosti i kolege i kolegice, molim vas da razgovore vodite izvan dvorane. Dakle, e, od ožujka 2013. govori se o daljnjoj liberalizaciji u trgovinim uslugama. Uvijek, e, u, po cijeloj Europi se o tome vode rasprave e, kako bismo e, isprofilirali stajalište Europske unije odlučili smo kao i kod TTIP-a da imamo jednu rezoluciju kako bismo pojasnili stajalište Europskog parlamenta na e, osnovi članka 108 e, želimo pripremiti jednu rezoluciju. To je, e, imamo jedan radni dokument koji je pripremila gospođa Reding i sada joj dajem riječ. Hvala vam predsjedniče. Znate da vrlo često kad razgovaramo o ovim temama odgovor je često crno ili bijelo. Ili ste potpuno za ili ste apsolutno protiv. Ja sam u slučaju TISE, sporazuma o trgovini uslugama, pokušala uh, ići jednim drugim putem. Pokušala pronaći jedan uravnoteženi pristup. Da vidim koji su problemi koje bismo trebali promijeniti i za koje se prednosti moramo zalagati. Tako da trgovinska politika koja otvara tržišta i pazi na osjetljive točke ovisno o kojem je sektoru riječ. I to je moguće učiniti e, kroz tis U ovom radnom dokumentu sam vam predstavila što je zapravo TISA i želim dakle definirati prioritete, demistificirati E, određene točke i postići dobar e, sporazum unutar parlamenta. Moja prva poruka zastupnicima je da kada budu davali svoje preporuke o pregovorima, da nastoje biti uravnoteženi. Radni dokument je zapravo sadrži pozadi, e, pozadinske informacije o tome što TISA jest i što nije jer smatram da moramo imati dobre temelje za raspravu. Tisa je bitna. To je najveći sporazum ikada ispregovaran. I cilj Tise jest nastaviti se na pregovore svjetske trgovinske organizacije i reformirati opće sporazume o trgovini uslugama GATS zbog dakle novih gospodarskih i socijalnih okolnosti. Imamo 24 sudionika i to je dakle oko mm, i oni predstavljaju 75% trgovine uslugama. Europska unija je najsnažniji partner. Mi smo zapravo lideri u ovom području i zbog toga mi smo ti koji moramo voditi tu raspravu, a ne dopustiti da se nas vodi i mi bismo kao parlament također trebali preuzeti tu e, vodeću ulogu. Od početka ove godine, bez da se konzultiram sa vama, definirala sam e, pet plavih linija i pet crvenih linija, čisto kako bih e, započela raspravu. U ovom izvještaju sam htjela izložiti opća načela. Prvo se odnosi na sadržaj. Sadržaj za potrošače se mora ponuditi konkretna prava potrošačima, na primjer o e, naknadama za roaming, o naknadama za, mm, to jest o putničkim pravima i tako dalje. Jako je važno postići uzajamnost. To znači e, ako damo pristup e, zemljama, trećim zemljama, i mi moramo imati taj pristup i tu ponaj prije mislim na javnu nabavu, na telekomunikacije, zatim pošteno natjecanje. Moramo imati jednake uvjete za sve dionike, recimo digitalni svijet ne poznaje granice. I zato bi rasprava trebala biti bez granica. Zatim, moramo poštovati e, temeljna načela koja su sadržana u našim ugovorima. To je, na primjer, zaštita privatnih podataka. To nije trgovinska barijera, već izvor gospodarskog rasta. Zatim moramo sačuvati i naš socijalni model. I m, TISA će isključiti ova načela iz područja primjena. Zatim e, sustave socijalne sigurnosti, e, kulture, to su sve naše prednosti, a ne tereti. Druga stvar se odnosi, zapravo drugi dio se odnosi na okvir ugovora. To će naravno raspraviti i usvojiti zastupnici. Zatim transparentnost, moramo imati na raspolaganju sve informacije i rasprava mora biti otvorena i socijalnim partnerima, civilnom društvu, predstavnicima poslovne zajednice. Zatim pravo na reguliranje, to jest priznati svakoj državi, e, svakoj strani pravo na zakonsko uređenje. Dakle, o tome će se pregovarati sa 25, eh, sa 24, možda 30 eh, sudionika, to jest strana. I to mora biti eh, prvi korak prema reformi ugovora i svjetske trgovinske organizacije. Zato jezik koji koristimo u pregovorima dolazi iz ugovora, to jest sporazuma GATS. Moramo osigurati tržišta za naše tvrtke, ali i sigurnosnu mrežu za naše građane. I zato je moja druga poruka da se moramo koncentrirati na davanje odgovora na pitanje kako mora izgledati dobra tizam. Zato što ništa nije dogovoreno dokle se sve ne govori. Tako da imamo prostora za pregovore o elementima koji su na stolu ili o elementima za koje mislimo da bi trebali biti predmet rasprave. Tako da moramo dakle imati ulogu koja nam i predstoji i biti mm, potpuno samouvjereni u ovim pregovorima i iznositi jasno svoje stavove i mišljenja. Zato mi je jako važno da dobijem e, vaše komentare na ovaj radni dokument. Možda će nešto od toga završiti i u nacrtu izvještaja. Znate da imamo i skupinu za praćenje. E, ta se skupina redovito sastaje i glavni pregovorač kojim želim zahvaliti na e, otvorenosti. Prije svakog kruga pregovora i nakon svakog kruga pregovora se sastaje sa našom skupinom i obavještava nas o tome o čemu se razgovaralo, o čemu se nije uspjelo razgovarati i e, naravno da čuje naša, naše primjete. Tako da, to je barem moj osjećaj da e, mi se čini da izvjestitelji u sjeni su zapravo zadovoljni kako se, e, kako se sve ovo odvija. Ja osobno smatram da ova tisa sadrži brojne mogućnosti i za naše građane i za naše tvrtke. Stoga moramo gurnuti te mogućnosti i naravno ima jako puno izazova, tako da moramo biti vrlo oprezni. Tako da u sljedećih nekoliko mjeseci dat ćemo dobar primjer i e, računam na sve kolege da surađuju baš kao što su izvjestitelji e, u sjeni do sada surađivali. Hvala vam gospođo Reding. Sada ću najprije dati riječ izvjestiteljima u sjeni. To je Julie Curtin Darling u ime socijalista demokrata. Hvala. Ja bih najprije zahvalila gospođi Reding na vrlo otvorenom i mm, transparentnom načinu na koje je vodila o sastanak ovih sastanke ovih radnih skupina. Dijelim njezinu viziju o tome kakva bi trebala biti uloga parlamenta u pregovorima. Sporazumi nam daju mogućnost da utječemo na ishod pregovora, no to možemo učiniti isključivo ako imamo zajedničke snažne poruke. Stoga se nadam da ćemo uspjeti e, doći do zajedničkih e, načela i vizija i da će nam to pomoći da odradimo dobar posao u pripremi nacrta ovog izvještaja i usmjerimo pregovore u pravom smjeru. Ovaj radni dokument je vrlo dobar e, početak, podsjeća nas kao prvo zašto nam je uopće ovakav sporazum potreban, te koje potencijale nudi. Za socijaliste je vrlo važna tema to što moramo ponovno regulirati globalizaciju ako želimo osigurati da globalizacija ima pozitivne učinke i na naša gospodarstva i na naša društva. Ti se mogućnost, predstavlja mogućnost da riješimo ključne probleme poput outsourcanja, e, poslova i socijalnog dumpinga u javnim sektorima, ali isto tako da pronađemo nova tržišta za naše e, usluge. No to se neće postići ako TISA bude samo kopirala utrku u kojoj neregulirana u kojoj trgovina do sada nije regulirana. Zbog toga smatram da TISA mora voditi prema boljim međunarodnim e, propisima, a ne nižim propisima. Iz svih ovih e, razloga TISA mora postati multilateralni sporazum i mora biti integrirana u okvira Svjetske trgovinske organizacije. Jako je važno da dokument jasno navodi da ne tražimo alternativu multilateralnim sporazumama i moramo osigurati da naši partneri diljem svijeta ne koriste tisu kao alternativu multilateralnim sporazuma. Moramo biti aktivni jer ćemo jedino tako e, doći do rezultata i nastojati ostvoriti uravnoteženi dogovor i time naravno poboljšati situaciju u Europi. Radni dokument spominje da pravo na zaštitu podataka, javne usluge e, i pravo država na zakonsko uređivanje te mm, ljudska prava da mm, su iznimka u svemu ovome. I tu moramo jasno definirati što to znači i politički i tehnički. Cilj radnog dokumenta e, jest baviti jest baviti se svim ovim temama u detalje, ali je jako važno i za e, razviti jasan jezik koji će se koristiti. Kao i svim ostalim pregovorima, vrang leži u detaljima i zbog toga moramo odgovoriti na bojazni naših građana i to moramo riješiti ne samo politički, već i tehnički, zato što je to jezik kojim govore pregovarači. I moramo biti vrlo jasni kada izlažemo naše stavove. Još je jako puno aspekata kojima bi trebalo posvetiti jako puno pažnje i ja ću vrlo rado um, predstaviti bojazni koje je moj klub iznio. Kretanje e, fizičkih osoba postaje e, važan e, problem za nas, pogotovo što se tiče moda 4 i sve ono što bi se odnosilo na e, smanjenje radničkih prava i smanjenje prava na e, sindikalno udruživanje. Sigurna sam da ćemo imati još jako puno mogućnosti u sljedećih nekoliko mjeseci detaljno analizirati tizu to činimo svakako od kad smo odabrani, mm, izabrani prošle godine i ja sam i od kako sam ja imenovana kao izvjestiteljica u sjeni za socijaliste i demokrate. Mi ćemo iz našeg kluba pokušati pripremiti konstruktivne prijedloge i veselim se radu e, sa izvjestiteljicom i ostalim e, izvjestiteljima u sjeni. Radu koji je do sada jako dobro funkcionirao. Hvala vam. A sada sljedeća govornica je gospođa McClarkin. Hvala vam. Hvala i svim izvjestiteljima u Sjeni, izvjestiteljici na odličnom e, radu do sada. Ovaj dokument će biti vrlo e, koristan, između ostalog kako bismo oba ažurirali naše kolege u odboru. Mislim da je ovo vrlo dobro za tizu i mislim da i ako ona bude imala pozitivan ishod da će to imati mm, pozitivne učinke na ostale multilateralne sporazume u svjetskim okvirima. E, jako je važno da se insistira na e, transparentnosti kroz tijele pregovore i ja se nadam da ćemo e, uspjeti lakše proći kroz te pregovore i da će zapravo ovim dokumentom svi dobiti jako puno informacija o čemu je ovdje riječ. Nekoliko stvari koje želim reći. Prvo se odnosi na moje prioritete o tizi i mislim da je izvjestiteljica već svjesna toga. Otvaranje financijskih usluga je jako važna tema za Ujedinjenu kraljevinu i drago mi je da smo od glavnog pregovarača na zadnjem sastanku čuli da su ostvareni značajni napreci u tom području. No moramo biti svjesni da moramo biti fleksibilni. Prošli smo kroz um, tešku gospodarsku krizu i trebali bismo imati jamstvo u konačnom, konačnoj verziji da uh, vlade mogu poduzeti mjere kako bi osigurale da se financijski um, sektori kreću. Zatim drugi komentar se odnosi na e-trgovinu. Mm, analiziram trgovinska pravila koja će, kojima će se to upravljati i taj će sektor biti sve važniji svake godine. Protok podataka je vrlo važan. Treba iskoristiti te mogućnosti i stvoriti te mogućnosti unutar naših granica. No s druge strane moramo paziti e, na zaštitu podataka, to jest privatnih podataka. Još bih spomenula jedan sektor koji je pomalo zanemaren, a to je sektor direktne prodaje. Neke tvrtke imaju jako puno problema u pridobivanju podrške i ja imam veliku e, tvrtku direktne prodaje, Avon, u mojoj e, izbornoj jedinici i to je recimo jedan e, model za ljude koji se žele vratiti na posao. Takve tvrtke dopuštaju fleksibilnost i omogućuju ljudima da se vrate u na, na tržište rada. Tako da jedan e, od sektora o kojima moramo razgovarati je i taj. Zatim, mislim da moramo jasno reći zemljama članicama da želimo da e, zapravo zemlje članice mogu upravljati svojim jasnim e, sektorima na način na koji to one žele i da se to neće mijenjati ali mislim da bismo to trebali još jednom vrlo jasno reći. Dakle, da zemlje članice mogu upravljati svojim javnim sektorima na način na koji želi. I još jedna posljednja poruka koja se odnosi na Tursku. Um, njihovi uvjeti e, rada nisu prihvatljivi unutar ovog ugovora. Mi imamo vrlo visoko obrazovane e, osobe koje prelaze granice radi posla. Tako da mislim da bismo se i tom dijelu trebali posvetiti. Hvala vam. A sada Marije Čakem. Hvala vam. Hvala i izvjestiteljici. Ja sudjelujem u radu skupine za praćenje i tako da mogu reći da su sve rasprave i svi sastanci vrlo korisni i mi se veselimo mm, detaljnijoj analizi i produbljivanju teksta. Mislim da izvjestiteljica ima dobre parametre za ovaj izvještaj i postavlja vrlo relevantna pitanja. Evo nekoliko odgovora. Format. Da, jako je važno da pripremimo izvještaj koji je jasan i dosljedan, u kojem ćemo izložiti prioritete i želje parlamenta i bilo bi dobro da imamo strukturu koja će pokrivati različite sektore i e, stavke koje se odnose na horizontalne odredbe. To su, na primjer, uključivanje dionika i transparentnost kako bi i ljudi van ovog parlamenta e, mogli jednostavno to pročitati. Tako da bismo trebali zapravo odraziti strukturu koju smo koristili i za TTIP prije ljeta. Tako da, recimo, što se tiče strukture, mislim da je to dobra ideja. Što se tiče sadržaja, vidimo da globalno gospodarstvo i europsko gospodarstvo postaje sve ovisnije o uslugama i zbog toga je jako važno da TISAM ima vrlo široko područje primjene i uključuje čitav niz e, zemalja koje sudjeluju. To je posebno relevantno kad e, je riječ o ne baš idealnoj situaciji u svjetskoj trgovinskoj e, organizaciji. Europa je najotvorenije gospodarstvo na svijetu i tisa je mogućnost za nas da osiguramo uzajaman pristup tržištima u vrlo važnim sektorima. To su recimo financijske usluge, ali pomorski sektor, telekomunikacije, prijevoz, e-trgovina, javna nabava i ostali u modu četiri. Ja ću se najviše koncentrirati na digitalizaciju. Digitalizacija je zapravo horizontalna i mm, prisutna u svim sektorima, stvara brojne nove mogućnosti i podsjeća nas da smo globalno povezani. I sve je važnije da trgovinski tokovi budu e, utemeljeni na pravilima. Jako je važno da osiguramo da inicijative E, pruže novi okvir za digitalizaciju. TISA mora osigurati slobodan protok podatak, podataka, to je ključno za digitalnu ekonomiju, ali za industriju i ostale usluge. I kao što sam rekla, to je stvarno horizontalan e, fenomen. I dokle god, dakle, moramo gledati naravno na mm, slobodni protok podataka, ali to ne znači da e, smijemo zaboraviti zaštitu osobnih podataka. Zatim pitanje neutralnosti mreže će biti također jedan od prioriteta, a morali bismo e, ojačati planove za digitalno jedinstveno tržište u Europskoj uniji te uključiti to u TISU i na kraju mislim da je jako važno kupiti što veći e, broj zemalja jer nam je potrebna kritična masa kako bismo osigurali da se taj potencijal ispuni. Isto tako jako je važno, uh, važan način na koji mi komuniciramo o tome. Zemlje u razvoju videti izu kao uh, klub bogatih i ne smije se na nju gledati kao na mehanizam protiv drugih zemalja. Mi pozdravljamo sve razvoje mm, u drugim dijelovima svijeta, drago nam je da ljudi izlaze iz siromaštva i ne želimo ostaviti dojam da ovim sporazumom Europa djeluje protiv Kine ili ostalih zemalja iz skupine BRICS. A što se tiče TTIP-a, ali i TISE, vidimo da očekivanja o sudjelovanju građana ili e, društava u trgovinskim pregovorima se brzo mijenjaju. Gospodarske koristi i ambicije su nam jasne, ali istovremeno bismo se na vrlo jasan način trebali pozabaviti i potencijalnim problemima te odgovoriti na bojazni koje imaju naše, e, naši građani. Audio, audiovizualni sektor je uvijek bio osjetljiva tema, na primjer. I jako je važno da komisija, zemlje članice, a i mi predstavnici naših građana, građanima i ostalim dionicima objasnimo važnost tise, da um, dakle, objasnimo mitove i jasno objasnimo na koji način uh, je jako važno imati standarde u gospodarstvu koje se vrlo brzo mijenja. E, izvjestiteljica ili izvjestitelj goja nije ovdje, a oprostite jeste, tu ste, izvolite. E, nema problema, hvala lijepa. Mi smo vrlo pažljivo proučili ovu analizu koju ste e, vi napravili u ovom radnom dokumentu. I vidjeli smo jednu proturječnost. Dakle, vi s jedne strane, ono što pokušavate napraviti, a to je e, uvesti najvišu moguću razinu transparentnosti u toj temi. Ali, e, e, ta tema je sama po sebi, znači po svojoj naravi nije toliko transparentna i mi želimo da to bude uzeto u obzir. Naš klub zastupnika ima e, vrlo velike prigovore i također e, rezerve po pitanju čitave ove teme, čitavog ovog dosjea. Posebice nakon e, činjenice da je nakon situacije u Urugvaju koja se dogodila, sada i Paragvaj također želi izaći iz, nakon izlaska Urugvaja i Paragvaj želi izaći iz pregovora. I to će na kraju postati klub bogatih. Ako se to dogodi, onda ćemo izgubiti e, tu e, perspektivu ukupnog sudjelovanja svih, zajedničkog sudjelovanja svih, nego ćemo se ograničiti samo na bogate države. Dakle, nama nije jasno zašto bismo trebali e, ići dalje od e, općih sporazuma o trgovinim uslugama, od, od sporazuma GATS. E, kada je riječ o javnim uslugama, bez obzira na sva vaša jamstva i dalje imamo određene rezerve po pitanju zaštite privatnih podataka. Mi znamo i vi znate da e, su u tim pregovorima prisutni partneri koji e, uopće ne poštuju e, privatne podatke na način na koji bismo mi to htjeli i na način na koji mi to činimo u Europskoj uniji. Jako je zanimljiv prijedlog koji ste nam dali u ovom izvješću, a to je da otvorimo javnu raspravu o tim sporazumima TISA. No, nemojmo zaboraviti da svaki put kada se o takvim temama javno raspravlja, stvari pođu po zlu. Evo, znate što se dogodilo u Urugvaju? kada znači ljudi u okviru javnog saslušanja shvate o čemu se zapravo radi, onda više ne žele sudjelovati i postaju protivnici takvih sporazuma. I također ako ovdje otvorimo javnu raspravu, vidjet ćete, odnosno vidjet ćemo da u Europi kada ljudi počnu shvaćati da su zapravo na meti javne usluge, da se njihov život može promijeniti, da se privatni podaci mogu e, drugačije koristiti, da će biti zapravo e, na raspolaganju u čitavom svijetu, možda u tom trenutku će također i evropski građani biti ti koji će e, se opredijeliti na stranu koja se protivi tom sporazumu. Dakle, e, mi taj izazov po pitanju otvaranja javne rasprave ne prihvaćamo. Javna rasprava koja uključuje građane e, je nešto što mora za sobom povući objašnjavanje o čemu se točno radi. Jer u čemu je stvar? Dakle, ni mi nemamo u potpunosti jasne ideje, bez obzira na to koliko se trudimo shvatiti te sporazume. Hvala lijepa na ovom radnom dokumentu. Mislim da bi bilo važno da imamo jedan parlamentarni izvještaj koji bi e, jasno definirao uvjete za parlament E, trebamo vidjeti preduvjete za TISU. Mm, mm, mi smo kritični o, kad se tiče učinaka na multilateralizam. E, TISA je e, korak do multilateralizma, ali to je jako upitno. Ovo područje koje smo do sada raspravljali je mnogo preširoko a i opcija e, za takav sporazum u, unutar STO-a. E, ne znam da li to želimo. A, a, a ikamo takvu tisu, onda bi STO intervenirao samo u sporovima. A mislim da to nije dobar korak do multilateralizma. Mm, mm. Ako bi mi bismo trebali e, e, reaktivirati e, pregovore o GAC-u jer je to bolja garancija za javne usluge i prava korisnika. Urugvaj je napustio pregovore, ne vidim kako će ti sad dalje napredovati tu. To treba uzeti u obzir. TISA kao što sada stoji kao je preširoka i e, odstupa previše od sporazuma GATT. Nema transparentnosti, imamo listu hibrida, imamo, nemamo specijalnih diferencijalnih postupaka i tako dalje. Mislim da da će e, novonastale gospodarstva i zemlje u razvoju to prihvatiti. E, zahvaljujući e, propisima GACA mi bismo odstupili i od o dosadašnjim sporazuma o, o uslugama i pridruženim sektorima. Moramo izvući pouke iz krize Moramo osigurati da e, zemlje mogu odgovarati i reagirati na krizu. Sadašnje krize i buduće krize. Mislim da je e, jako važno da parlament posvedi e, veliku pažnju pregovorima i da povuče crvene crte, to granice kako daleko želimo ići. Mislim da ima nekih stvari koje se ovaj sporazum ne smije e, dotaći. Hvala lijepa na e, plodnoj raspravi. Fra Begines ima sada riječ. Izvolite. Zahvaljujem e, i ja kolegici Reding na ovom izvješću. Kao što znate, mi imamo kritičko stajalište po pitanju ovih e, sporazuma. Naši građani su već i ranije bili e, jako zabrinuti zbog TTIP-a, a sada se e, bliži još jedno opasnije, još jedan sporazum za demokraciju. Dakle, ovdje govorimo o trgovini uslugama, govorimo o zdravstvu, o transportima, o telekomunikaciji i tako dalje. Dakle, to su zapravo aktivnosti koje će biti prepuštene slobodnoj konkurenciji na međunarodnom razini, ali istina je da više ne možemo otići unazad. Europska unija je prvi izvoznik usluga u svijetu. U teoriji tiza bi mogla biti prilika za rast i razvoj, ali nažalost da nismo, nismo ništa naučili iz E, lekcija koje smo mogli izvući iz četiri i tako dalje. Dakle, u svakom slučaju, e, s obzirom na tip tiza se vodi u još tajnim okolnostima, ti pregovori oko tize. No, bez obzira na to, međunarodna pozornost je usmjerena na e, opasnosti TTIP-a, ali ovdje zapravo se sve događa u sjeni i to je još veća opasnost. Kada govorimo o transparentnosti i o strani komisije, mi ono što znamo o tizi je ono što smo dobili dobili zahvaljujući Wikileaksu. Dakle, meni je jasno da moramo biti diskretni u tim pregovorima, ali smatramo da postoji ovdje osnovni problem demokracije i načina na koji se ti sporazumi postižu. Kada govorimo o sporazumima, oni bi trebali biti u korist građana, ali građani ne znaju o čemu se radi. zahvaljujući Wikileaksu, e, mi smo na neki način uspjeli dobiti podatke koji su samo umirili komisiju, a zapravo je riječ o e, podacima koji dovode u opasnost čitavo javno mijenje i također navode velike probleme koje nam mogu donijeti multinacionalne kompanije koje nas vode ka sve većem globaliziranom tržištu. Ja sada ne želim ulaziti u one tehničke detalje. Ali kada govorimo o financijskim uslugama, to pokazuje kako ti pregovarači zapravo žele deregulirati to područje pružanja usluga. I bez obzira na velike lekcije koje smo trebali izvući iz gospodarske klize. Kada govorimo o tehničkom e, e, aspektu i kada govorimo o neutralnosti mreže, ovdje će biti nemoguće obraniti zaštitu privatnih podataka. I zato smatram da takvo postupanje nije normalno i možda ćete smatrati moje kritike da su protekcionističe, da je to e, i izolacionistička politika, ali ja ne želim zapravo e, takvu budućnost za Europu. Mi želimo svjesnu i povezanu Europu, a međunarodna trgovina također i trgovina trgovina uslugama je zapravo ključan element u tom postupku. Ja ću sada se usmjeriti, obratiti komisiji. Ne možemo se skrivati e, iza slobodnog tržišta i zagovarati interese bankara e, te multinacionalnih kompanija te na taj način jačati liberalizaciju i privatizaciju u našim državama i među našim građanima. E, ako netko smatra da slobodno tržište je ispred prava građana, e, smatramo da to nije u redu i to nećemo podržati. Hvala. I e, zadnji izvjestitelj u sjeni, gospodin Farov. Hvala lijepa. E, dragi, e, draga kolegice, gospođo Rednik, počet ću sa zaključkom. Zaustaviti stvari koje imaju negativne posljedice, a ja kažem treba zaustaviti sve pregovore o tizi. Naravno, E, TISA e, je manje e, poznata nego TTIP, ali nije manje opasna. Javna usluge kao i službe kao recimo na željeznice u Francuskoj ako tu imamo opasnost da će se te javne službe privatizirati i služiti samo dobiti, a ne javnosti neće funkcionirati kao javne usluge. E, ovdje e, govorimo o javnoj nabavi. Tu ćemo imati e, veliki porast cijena u, u prometu. Tu imamo trojanskog konja koji će razoriti evropske javne službe mm, mm, mm, jer će to ići samo u korist multinacionalnih kompanija. Dana, se evropski narodi bude. Svugdje imamo volju e, za oslobađanje od ovih e, ugovore koji uništavaju Europu. Mm, evropski e, građani bi time izgubili. Dakle, vaša je religija ultraliberalna koja ide protiv sloboda na kojima je zasnovana Europa. Ja bih htio vam reći, gospođo Reding, Danas ne smijemo uh, a, a, a, se angažirati u takvom mm, sporazumu. Vidimo kakva kriza vlada na kontinentu. Postavljam sljedeće pitanje. E, želite, molim da nam pojasnite koje usluge želite liberalizirati. TISA ide još dalje. O, to će e, ići još i dalje u TISI jer će se to urediti na globalnoj razini. E, gospođo Reding, imam mali prijedlog. E, o, pokušat ćemo organizirati jednu posjetu e, jednom lancu, u jednom dnevniku 24 sata pa ćete tamo izrecitirati francuzima vašu religiju E, ja sam se naježio kad sam pročitio. E, svijet više nema granica. E, to ide i za regulativu. Mnogo evropljana ne vjeruje u taj kredo, uključivši i mene. Hvala. Ja vidio sam vas. Drage kolege i kolegice, imam još pet javljama za e, javljanja za riječ, imamo i komisiju, a i gospođa Reding mora moći reagirati. Molim vas da se e, ograničite na dva, dvije minute. Pitanje poslovnika, ne čujemo govornika, nemamo... E, evo sada imamo samo dvije minutu E, Velika Britanija je e, najveći svjetski izvoznik e, usluga. Ovo je od velikog interesa za moju zemlju i moje birače. Sada imamo dvije minute. Zašto ste toliko vremena dali izvjestiteljima u sjenima? Sada imamo sa dvije minute. Molim predsjednika da TISA je vrlo važna, e, možda e, možemo imati malo manje vremena za neki drugi, e, neku drugu točku dnevnog reda. Znate da imamo mnogo točaka na dnevnom redu, produžili smo vrijeme, ali moramo dati riječ izvjestiteljima u sjeni nećemo e, vršiti ovdje iz egzekuciju, e, ali evo dajem riječ gospodinu Prustu. Hvala predsjedniči, e, nastavit ću biti kratak, nastavit ću biti učinkoviti. Ovaj izvještaj je dobar, dozvolite mi da kažem da je ovo stalište o, o Tisi Mislim da je to dio e, e, stvari naših, e, naše agende, otvaranje tržišta, ali imamo i crvene linije zaštita ranjivih sektora kao što je kultura i neke javne usluge. Tri pitanja želim postaviti gospođi Reding. Što bi trebali biti ciljevi Europske unije, kako proširiti sudjelovanje u raspravi i što trebaju e, pregovori otvoriti, koja područja. Mm, zahvaljujem gospođi Reding za ovaj vrlo pragmatičan pogled na stvari i analizu Mm, moramo biti ozbiljni, moramo biti otvoreni, moramo e, facilitirati i olakšati rad pregovarača. Moramo pokazati i drugim zemljama da se i one moraju otvoriti kao i mi sporazumima. Moramo e, dati e, primjere koristi ovog otvaranja za Europu je to jedna demonstracija, e, pokazivanje, otvaranje, koristi otvaranja za sve strane. E, moramo pokazati da nismo jedini koji poštuju propise. E, možemo pokazati da trebamo veće sudjelovanje u tim u pregovorima kako bi se otvorila trgovina uslugama E, potpuno se slažem s vama, gospođo Reding. Hvala lijepa, gospodine Prust. A sada gospođa Arena. Hvala lijepa predsjedniče, hvala e, gospođo Reding za ovaj posao. Ona mora naći e, niz rješenja u transparentnosti. Hvala na ovom izvještaju. Mm, mm, e, mislim da velika teškoća s kojom se danas e, suočavamo je ubrzavanje mm, e, digitalizacije i sve veći prelaz na tercijarne usluge. Moramo razmisliti kako donijeti nove propise u digitalizaciji i onome što će digitalizacija proizvesti i to ne da bismo uh, moramo ne uh, moramo imati uredbe i regulativu koja će zaštititi uh, naše građane kada kažemo da imamo pravo na regulativu moramo imati zato garancije jamstva E, i to ne samo regulativu za nas, već za cijeli svijet, za sve koji tu sudjeluju. E, pozitivni popis ovdje imamo e, hibridni sustav. Ja bih pledirala za pozitivne liste. Onda imamo takozvani ratchet clause. Ova dva sustava su problematična kad imamo totalnu mutaciju, mutiranje E, e, dakle, tu će doći do važnih e, mutacija, stvari će se izmijeniti. Trebamo imati više regulative. Sutra, ću, sutra možemo imati druge primjere. četvrto, socijalni dumping. Danas razgovaramo o Uberu. Tu smo upravo... Što je Uber? to je jedna eh, usluga koja dolazi iz SAD-a, ona će eh, razoriti socijalne modele u eh, Europe. Stoga si moramo postaviti pitanje o socijalnom modelu. Govorimo o taksima, ali to se može dogoditi i u drugim sektorima. Digitalizacija Ovdje vidimo jedan sustav koji će narušiti naš socijalni model i sustav. Imamo jedan, e, jednu klauzulu o održivom razvoju koji dozvoljava partnerskim zemljama da brane e, dobrobit svojih sugrađana i da e, se spriječi osiromašenje građana. Gospođa Minue ima riječ. predsjedniče. Kada govorimo o toj re rezoluciji, odnosno o sporazumu TTIP-u. Razgovarali smo i o evropskom suživotu. Također i kada se govorilo o TISI, također su evropski građani jako zabrinuti. E, no, mi e, svakako nalazimo neke pozitivne točke u ovom dokumentu e, izvjestiteljice Reding i smatramo da bi to moglo biti predmetom sporazuma. Što se tiče tvrtke koje pružaju usluge, možda bi i one mogle postati meta. Možda to neće biti od koristi za naše građane i zato smatramo da ovo izvješće mora biti uravnoteženije i da se veća pozornost e, usmjeri na doprinos civilnog društva, e, dakle među njima na primjer na sindikate. Također se govorilo i o o tome da e, to nije jedini sporazum u kojem se traži veća transparentnost. Europski parlament koji je zastup europske građane nije čudno da baš on traži transparentnost za svoje građane. Građani su ti koji moraju znati o čemu se raspravlja i pregovara u Europskoj uniji. Gospodin Dartmas ima riječ. E, kontekst ovoga Pascal Lam je rekao u, ovom odboru da slavni jedinstveno tržište europsko je a, a, samo 40% gotovo u uslugama nisam evangelički kršćanski. Biblija kaže prije nego bacite Eh, gledate eh, trunku oku eh, svog susjeda, svog, gledajte ovaj veliki stup u vašem vlastitom oku. Ujedinjeno kraljevstvo je najveći svjetski izvoznik usluga, veći izvoznik od SAD-a. Ovo su vrlo važne, važni pregovori, a tu nemamo svoje sjedište, tu smo samo jedan e, od 28. E, e, imamo tri kluba zastupnika koji su glasali protiv. Recimo Mauricius koji je bivša britanska kolonija, oni imaju mjesto, oni mogu sjetiti za stolom, a naš glas se ne može čusti E, molim, e, reći ću kolegama iz moje zemlje, to nema nikakvog smisla. E, dva brza komentara. E, Emma McLaughlin je s pravom istakla svoju zabrinutost zbog građevinskih radnika iz Turske. Zabrinutost je opravdana ali moram istaći da njezina stranka, e, britanski konzervativci koji su na vladi i, e, su glavni zagovornici e, ulaska Turske u Europsku uniju. Ako se to dogodi, onda ćemo imati slobodno kretanje ljudi. Onda pitam nju ili drug, nekog drugog predstavnika konzervativaca, da li ti turski radnici, znači, da konzervativna vlada je promijenila svoje stajalište o, ulasku Turske u Europsku uniju. oni bi trebali e, to učiniti. Gospođa Šake je rekla, e, citiram, jednu režim, Evropska unija je najotvorenije, gospodarstvo u svijetu. E, ako to mislite, možete misliti bilo što ona je članica ovog doma od 2009. E, sve što je Europski parlament donio je zatvorio europsko tržište. Mora da gospođa Šake trpi od amnezije. I na kraju u ovom e, klišeiziranom dokumentu imamo ozbiljan e, pokušaj politizacije ekonomije u dvije rečenice e, to je napisala bivša e, zastupnica e, Luksemburga i bivša povjerenica. Pogledamo politički i kulturni model Luksemburga ko se zasniva na utaji i izbjegavanju poreza. E, to je sigurna luka za multinacionalne kompanije koje izbjegavaju e, porez. Mm, e, zastupnici Europskog parlamenta neki imaju sjedište u Luksemburgu. To bi se trebalo zabraniti. Imam jedan prijedlog za ekspo povjerenicu ona je e, vrlo velika zagovornica e, Junkerovog plana. E, vidit ćemo ako Luksemburg prihvate 50 tisuća izbjeglica, vidit ćemo kako će stajati njihov socijalni model. Hvala lijepa, gospodin Dartmouth. Nismo ovdje da raspravljamo o britanskoj politici. Mm, ovo, e, niti da vodimo kampanju za bilo koju stranku. E, o tome treba e, raspravljati u Velikoj Britaniji. Gospodin Morel ima riječ. Hvala predsjedniče. Nesumnjivo to su pregovori koji potiču mnoga pitanja. Jedan sporazum koji više od e, ttip p-a, možda je manje vidljiv u javnom mišljenju, taj sporazum ima u sebi mnoge opasnosti. Pa moramo stoga biti jako budni. Stoga izvjestiteljica ima pravo e, kad želi čuti glas parlamenta u tim pregovorima. E, ključno je da se izrazimo ovom tekstu koji se, se vode iza leđa naših birača E, nema transparentnosti. Tu nema uopće transparentnosti, to je katastrofa u tom pogledu. Pa moramo biti vrlo e, sumnjivi, sumnjičavi. E, međutim, moramo umiriti javnost ne samo netransparentnost koja je dovela do povlačenja um, Urugvaja. Moramo povući jasne crvene crte, granice, što TISA smije, a što ne smije uključivati. I stoga mislim da moramo još dalje raditi da uh, pojačamo sigurnosnu mrežu kako bismo zaštitili europske građane, ako je to uopće moguće. Javne službe, pravo, država članica da donose e, svoju vlastitu regulativu u tom smislu. Tu i gospođa Arena ima pravo kad kaže moramo to osigurati, moramo imati pozitivne popise e, i da nema sumnje o tome što se može liberalizirati, a što ne. E, tu su pozitivne liste imperativ Mislim da e, e, klauzule standstill i ratchet to ne smijemo otvoriti. To nosi ogromne demokratske rizike. To i, e, i te rizike ne bismo mogli nadići. Jedna ključna stvar u dokumentu TISA neće biti dobar sporazum ako žrtvuje E, sa e, sve napretke koje smo postigli u financijskim uslugama. E, to, to je jasna crvena crta. Recimo promet i građevinska industrija, ako to liberaliziramo, to također je vrlo opasno i tu moramo imati također granice pragmatizam, gospodin Prus je to spomenuo. E, to se sastoji u tome također da gledamo hoćemo li sniziti naše standarde ili ne. E, poruka u ovim pregovorima mora biti moramo imati norme, standarde i e, pravila. To nije samo gospodarski već i socijalno opravdano. Hvala lijepa. I sada Dajem riječ komisiji. E, e, tu e, gospodin Hendler je ovdje i oni će govoriti o ovom radnom dokumentu. Izvolite, imate riječ. Hvala vam. Hvala vam svima na komentarima i intervencijama. Kao prvo, drago nam je da mm, surađujemo sa skupinom za praćenje TISE i bit će nam drago nastaviti suradnju i u budućnosti. Nekoliko tehničkih komentara o tome u kojoj smo trenutačno fazi. Razgovaralo se o tome bi li trebala suradnja biti šira na, ovom pregovo, na ovim pregovorima. E, izvjestiteljica je spomenula da zemlje Brika ne sudjeluju još, ali moram reći da e, nekolicina zemalja u razvoju surađuje. Meksiko, Kolumbija, Kostarika, Panama, Peru, Pakistan, Turska i Mauricius. To su zemlje, to jest gospodarstva u razvoju koje aktivno sudjeluju u radu skupine i naravno e, razvijene zemlje poput SAD-a i europskih zemalja. E, druga stvar je pravo na zakonsko uređenje. Postoji konsenzus u e, grupi, dakle da se ta odredba uvrsti u sporazum. To je poglavlje koje se odnosi na domaće nacionalno uređenje i to će se primjenjivati na sve sektore i poglavlje i bit će vrlo jasno sročeno. Do sada nismo još uvrstili ništa u tekst što bi dovelo do smanjenja, smanjenja standarda u našem regulatornom okviru. Pravo na zakonsko uređenje je priznato i u poglavlju o financijskim uslugama, to je također već danas rečeno. E, jezik je vrlo jasan, u, pogotovo jezik u prilogu o financijskim e, uslugama i u potpunosti odražava dakle um, mogućnost da sudionici mogu uvesti iznimke i e, dovesti mjere kojima će se osigurati stabilnost njihova financijski sektor budući da se zna da je stabilan financijski sektor ključan za funkcioniranje gospodarstva zatim neko je e, spomenuo radnike u građevinarstvu u turskoj i tisi Europska nije istina da Evropska unija ne čini ništa za zaštitu e, radnika. Mislim da TISA se ne bavi e, građevinskim radnicima. Mi se bavimo inženjerima ili arhitektima, ali ne samim radnicima. Tako da TISA neće e, sadržavati nikakve odredbe koje će se odnositi na građevinske radnike. I zadnji komentar o transparentnosti. Rečeno je da je Wikileaks e, objavio dosta informacija. No, ovaj odbor se ne mora oslanjati na Wikileaks ako želi doznati što se događa o TISI. Sve podatke možete dobiti i sve e, pregovaračke dokumente. Stajalište EU-a, e, stajališta bilo koje druge strane koje sudjeluju u pregovorima. ili dakle tekst koji onda u posebnim m, mm, zagradama sadržava mišljenje strana. Te e, pitanje, dakle, što će biti sa TIS-om pet godina nakon e, <clears throat> završavanja dokumenta. Kakav god bude ishod e, pregovora, to će naravno biti javno objavljeno. Zatim na našoj web stranici imamo um, pregovaračke stavove Europske unije i to od srpnja 2014. je to javno dostupno. Pregovarački mandat kojeg je izdalo vijeće komisiji je također dostupno na web stranici Europske unije. Imamo redovite kontakte sa civilnim društvom i nastavit ćemo um, surađivati i sa ovim odborom i sa skupinom za praćenje. Odlično, kratko i jasno. Hvala. Samo jedno pitanje predstavniku komisije. Kad ste spomenuli Tursku, u sporazumu se govori o inženjerima, a ne o radnicama. Jel mislite da u sadašnjem kontekstu ovakva poruka Evropske komisije, a želimo mobilnost unutar Europe i e, da li e, TISA postavlja takova pitanja? Brzi odgovor. Da, E, TISA se ne bavi mobilnošću radnika, već mobilnošću stručnjaka i e, usluga za određeno vremensko e, e, razdoblje. I uzmite u obzir da smo mi najveći izvoznici usluga na svijetu, tako da zbog toga želimo osigurati da naši stručnjaci mogu doći u sve zemlje u cilju pružanja usluga. No ne preuzimamo obveze za nekvalificirane radnike. I ako pogledate i ostale sporazume iz eh, GATA, uvijek namećemo najviše standarde za eh, obrazovanja za ljude koji dolaze u Europsku uniju. I to su uglavnom dakle sveučilišna eh, diploma ili više i uvijek uključujemo odredbu kojom se osigurava poštivanje radničkih prava u Europi, uključujući minimalne plaće i mm, rezultate kolektivnih pregovaranja. Mm, bez obzira na to imamo li obveze prema modu 4 ili ne. Hvala. gospođa Reding mo, može dati kratak odgovor. E, e, Hvala. biti E, Nastoja ću biti vrlo kratka. Želim zahvaliti izvjestiteljima u Sjeni na vrlo konstruktivnom e, radu. Mi to jednostavno pokušavamo napraviti kako treba. I želimo odagnati strahove zastupnika Europskog parlamenta. Nam je to jasno, zastupnici predstavljaju svoje birače, svoje građane i um, normalno je da izražavaju svoje bojazni, a mi smo ovdje da to sve pojasnimo. Netko je spomenuo visoko obrazovane e, stručnjake i radnike. Da, to je stvarno nešto što mora biti pojašnjeno kako bi ljudi znali o čemu ovdje razgovaramo. Ako ovdje govorimo o pružanju usluga, a ne o slobodnom kretanju radnika. No to su sva pitanja koja moraju biti e, pojašnjena i odgovorena prije nego što izdamo još više dokumenata. Ovaj će odbor imati mogućnost ne na temelju ovog e, radnog dokumenta, već na temelju izvještaja mm, još o tome razgovarati, mm, odgovoriti na sva pitanja, vidjeti gdje još možemo biti jasniji. Na primjer, ova rasprava o javnim uslugama od siječnja smo počeli razgovarati sa e, predstavnicima sindikata i predstavnicima javnih službi kako bismo njima jasno rekli i I ja zapravo ne želim da ovdje odvjetnici ili pravnici imaju, nemaju previše posla nakon što je dogovor postignut. Mislim da mora biti sve jasno i sve linije moraju biti vrlo jasno povučene. Zatim moramo vrlo jasno reći da naši standardi i naša pravila nisu otvoreni za pregovore. Naša temeljna prava iz eh, sadržana u ugovorima ni, neće biti predmet rasprave, to također mora biti kristalno jasno. I još želim reći svim kolegama, da, naravno, neprestano se ponavljaju pitanja o transparentnosti. ali moramo biti pošteni prema komisiji. Komisija je mm, pripremila dokumente koje komisija, na kojima komisija radi. i kada god se pojavio problem, vrlo se brzo riješio. Tako da nemamo probleme e, s transparentnosti naših europskih dokumenata. No ponekad u novinama možete pročitati da nešto procuri i to što procuri je uglavnom, su uglavnom tekstovi drugih strana koji sudjeluju u pregovorima, a mm, ne objavljuju svoje dokumente. Tako da s naše strane Transparentnost je tu. Problemi su riješeni čim se pojave. I zastupnici moraju biti u potpunosti obavješteni. i moramo jasno znati što ćemo staviti u tekst, a što ne. Na kakve probleme moramo odgovoriti koje su bojazni naših građana i koje prednosti moramo još dodatno objasniti. I ako postoji jedna stvar oko koje se slažem sa svim kolegama je da nedostatak obavijesti, to jest obrazloženja vanjskom svijetu, a pod mm, time mislim i na zastupnike, to je za sada još uvijek e, vrlo izraženo. Tako da moramo to objasniti na vrlo jasan način, objaviti to u dokumentima koje će ljudi objasniti, e, razumjeti bez problema, a koristiti e, tehnički žargon, ali i njega vrlo jasno e, pojasniti, zato što i vrlo u tehničkim detaljima leže i problemi. Tako da morat ćemo imati te dvije komunikacijske linije moramo paziti da naš tekst bude razumljiv e, i jasno čitljiv vanjskom svijetu i vrlo jasan kako ne bi bilo e, praznina i zamki u pregovorima. Hvala vam, ovo je bila prva razmjena mišljenja i mislim da sljedeći je dakle 15. listopada, zatim ćemo e, čuti nacrt izvještaja i nastaviti o tome razgovarati. Hvala vam o svima na doprinosima. A sada prelazimo na točku broj 15. Razmjena gledišta s dionicima o provedbi pakta o održivosti u Bangladešu. Nakon katastrofa, e, katastrofe koja se dogodila u tvornici Rana Plaze, neke su se stvari promijenile, ostvareni su neki napreci no neke su točke još uvijek otvorene. I danas bismo trebali analizirati gdje se nalazimo i što još treba učiniti. Pozvao sam mm, predsjednika izaslanstva za odnose sa e, Jugoistočnom Azijom, dobrodošla gospođa Lambert. A zatim pokušali smo napraviti jedan eksperiment i dobiti video poruku gospodina Islama koji je predsjednik e, organizacije e, udruženja bangladeškog proizvođača i izvoznika e, odjeće. Jes, je li nam video spreman? Hello? Yes. Hello? Mr. It's okay Islam, from our can... side. Yes? Perfect. So I will just introduce the further speakers and then I will give you the floor. Dobro, evo sad ću samo predstaviti ostale govornike pa ću vam dati riječ. Osim gospodina Islama, s nama je gospođa Long. Ona predstavlja udruženje za vanjsku trgovinu i sudjeluje u provedbi ovog ugovora o održivosti. Zatim tu je gospodin Ben, eh, ben van Perštrate, on je koordinator mm, opskrbnog lanca u Uniji, globalnoj Uniji. I gospođa Claire Kurtel eh, iz eh, Međunarodne organizacije rada u Briselu. Evo molim vas sve da se držite e, vremena od pet minuta kako bismo sve stigli. Gospodine Islam, imate pet minuta. Što se događa sa ugovorom o održivosti u Bangladešu? Hvala vam, dame i gospodo, gospodine predsjedniče, dobar dan. Dopustite mi da najprije zahvalim Europskom parlamentu i Odboru za međunarodnu trgovinu što ste organizirali ovu raspravu o provedbi i napretku e, ugovora o pa, pakta o održivosti. U protekle dvije godine od usvajanja pakta o održivosti u srpnju 2013. Bangladeš je poduzeo pravne i administrativne mjere i usvojio čitav niz praktičnih aktivnosti kako bi ispunio svoje obveze iz pakta. BGMEA je imala aktivnu ulogu. Blisko je surađivala sa e, nadležnim ministrima, ministarstvima, agencijama, međunarodnom organizacijom rada te organizacijama radnika unutar u okviru nacionalnog e, tripartitnog odbora. Te je također proširila podršku za učinkovitu provedbu e, programa kojeg vode kupci Dopustite mi da spomenem najznačajnije rezultate koje smo e, ostvarili. Inspekcija zgrada, sigurnosti od požara i elektronske električne sigurnosti. 3431 tvornica e, je pregledana, 36 tvornica je ocijenjeno kao rizično i odmah su zatvorene. Inspekcijski tim koji sadrži, koji čine različiti predstavnici različitih e, organizacija, su preporučili da tvornice koje su bile ocijenjene kao sigurne nastave sa e, radom, a, a osim toga morali su biti poduzeti određeni popravci kako bi se e, ispunili viši standardi sigurnosti Ukupan broj aktivnih tvornica e, se trenutačno procjenjuje na 3685. Inspekcija preostalih 254 tvornice će e, biti provedena do 30. listopada ove godine. Kako bismo osigurali transparentnost, uspostavljena je javno dostupna baza podataka u e, pri vladinom uredu za inspekciju tvornica. Baza podataka sadrži sve relevantne informacije o e, tvornicama odjeće i obuća, zajedno sa procjenama, sa izvještajima o ocjeni i planovima unapređenja. I e, organizacija Accordi Alliance je objavila slične informacije i na njihovim, e, na svojim stranicama. Kao što stoji u paktu, e, bangladeški zakon rada je izmijenjen u srpnju 2013. E, unaprijeđena su prava prava slobode udruživanja i kolektivnog pregovaranja. E, radnici su slobodni udružiti se u sindikate bez da o tome obavijeste upravu. Prije su to morali učiniti. Ukupan broj registriranih sindikata od 9. rujna 2015. je 473, a 335 sindikata je registrirano od 2013. Ovaj značajan porast u registraciji sindikata u protekle dvije godine je jasan e, rezultat izmjena zakona o radu. Provedbena pravila za zakon rada su objavljena kako bi se e, formirali sigurnosni odbori te e, socijalni fond za radnike. I to u slučaju bilo kakvih katastrofa ili zahtjeva možemo ispuniti zahtjeve radnika iz takvog fonda. I ja ne znam da li neka druga zemlja ima takav fond. Odbor za sigurnost će biti formiran sa predstavnicima i radnika i uprave. I odbor će se baviti pitanjima sigurnosti. BGMA već e, jako dugo e, radi na jednoj jedinici koja će se baviti pitanjima e, prava radnika. Zaposlili smo jednog umirovljenog zajedničkog direktora rada koji će proučiti izvještaje o zlostavljanju ili diskriminaciji te pomoći u formiranju sindikata. U BGMI imamo i jedan e, odbor za pomirenje i arbitražu. Njega vodi jedan umirovljeni sudac. Taj odbor posluje od 1998. i rješava pitanja koja se odnose na radnike i upravu. i pomaže u rješavanju sporova između radnika i uprave. Da danas je odbor riješio 8553 slučajeva i ubrao 130 milijuna taka od vlasnika i podijelio taj iznos mm, na 35.903 radnika. Što se tiče obveza, Bangladeška vlada je unaprijedila odjel za inspekciju tvornica i zaposlila 235 inspektora. E, naša je obaveza bila da zaposlimo 200 inspektora iz pakta o održivosti. No eto, mi imamo 230 inspektora. 218 novih e, inspektora skladišta su zaposleni u e, odjelu za um, protupožarnu sigurnost. I, oprostite, moram vas prekinuti. Jer uh, već ste prešli pet minuta, a želimo čuti i druge, uh, što drugi imaju za reći. U svakom slučaju imamo ovdje vaš govor, tako da možemo ga i sami pročitati. Hvala vam. A sada da riječ dajem gospođi Luang. Gospođa Luang je iz Udruženja za vanjsku trgovinu FTA. Thank Hvala vam na pozivu da sudjelujemo u ovako važnoj raspravi. Ja predstavljam ovo udruženje, to je vodeće poslovno udruženje europskih i e, međunarodnih e, tvrtki i oformili smo dvije inicijative, dvije operativne inicijative za tvrtke koje dobivaju svoje proizvode iz trećih zemalja, BPI i BFI. Danas e, moram predstaviti što radimo kad je riječ o Bangladešu. Ehm, Bangladeš je jedna od najvažnijih zemalja odakle dolaze dakle, ti proizvodi i mislim da zapravo se stvari razvijaju u pozitivnom smjeru. Ehm, taj je sektor stvorio jako puno radnih mjesta i smanjio siromaštvo, no svjesni smo da postoje izazovi kad je riječ o zaštiti na radu. Bangladeš je do sada bio rizična zemlja i zbog toga potičemo tvrtke da unaprijede standarde time što će poduzeti odgovarajuće mjere. Nakon nesreće u Rana Plasi, zemlja prolazi kroz velike promjene, pogotovo kad je riječ o sigurnosti zgrada i zaštiti od požara. Ti standardi se unapređuju. Isto tako vidimo da je zemlja usvojila dodatne mjere i da se uključio jako velik broj e, dionika. E, kako podržavamo, kakvu podršku pružamo tvrtkama koje od tamo kupuju e, svoje proizvode. Dakle, pomažemo im u provedbi socijalnih revizija, Trenutačno imamo preko tisuću aktivnih e, tisuću mm, revizija koje se provode i mm, oko 50 ih ima dobre rezultate, a ostali trebaju e, unaprijediti svoju situaciju, e, unaprijediti osobnu sigurnost, broj radnih sati i eventualne naknade ili odštete. Zatim imamo s jedne strane se bavimo e, edukacijama radnika u Bangladešu, u tvornicama i organiziramo aktivnosti izgradnje kapaciteta za e, menadžere e, unutar tvornica. Od početka 2015. educirali smo preko 400 osoba u 12 treninga, dakle u, u čitavom nizu područja. Isto tako treniramo i kupce u Europi jer želimo um, podići njihovu svijest o problemima koji postoje u bangladeškim tvornicama. Zatim treća stvar koju radimo jest da surađujemo sa dionicima i u Bangladešu i u Europi, i u Europi sve ono što radi nacionalni e, tripartitni e, odbor je komplementarno ovome što radimo mi i 40% potpisnika ugovora su e, dakle dio naše organizacije. Zatim organiziramo i okrugle stolove dionika u Bangladešu. Imamo predstavnika na puno radno vrijeme od 2014 i on se redovito susreće sa lokalnim dionicima, organizira okrugle stolove i na taj način stvarno uspijevamo imati dijalog sa međunarodnim i lokalnim organizacijama o dodatnom razvoju situacije u Bangladešu i e, izazovima provedbe zakona o radu iz 2013. Osim toga radimo na stvaranju učinkovitih sinergija između uh, čitavog niza inicijativa koje se trenutačno tamo provode. Hvala vam što ste stavili ovu temu na dnevni rend i veselim se raspravi s vama. Hvala vam. A sada gospodin uh, Fan Peperštrate. Hvala vam. Ja sam Ben Van Peperštrate. E, e, radim za koordinator sam za lanac opskrbe uni, Global Union, Industrial Global Union. Mi imamo također korijene u paktu o o kojem danas razgovaramo. Mislim da je taj sporazum dobar jer e, da je odgovoran e, pristup e, u na području sigurnosti zgrada i mi radimo sve da osiguramo da rana plaza se više ne dogodi ali isto moramo biti svjesni toga da sporazum ne e, djeluje u vakuumu. On ovisi o tome što se događa u Bangladeši u širem kontekstu. Mm, naročito e, onom što, o čemu govorimo u paktu o održivosti. E, moramo evo pogledati gdje e, smo došli do napretka u sporazumu o održivosti. Mi smo e, ažurirali stvar u, našem izvješću od ožujka 2015. Vidjeli smo da zapravo nije došlo do stvarnog napretka. Napredak je to E, u mi još uvijek tražimo novac e, za skupljamo novac za kompenzaciju žrtava rana plaze mm, i to je veliko dostignuće mi smo akreditirani od svih strana uključujući i vladu Bangladeša kao i kupaca koji e, nam podržavaju fond E, imamo jedan korak napred, to nije skok napred, e, e, imamo nove objavljene propise. Oni su objavljeni nakon godine i pol obećanja da će to biti objavljeno. Imali smo mnogo odgađanja, a sada konačno imamo objavljena pravila. E, izmjenen e, zakon o radu ima neke pozitivne strane e, sindikati koji žele se organizirati ne moraju zato pitati dozvolu poslodavca imamo i nekih nedostataka vjerujemo da izmijenjeni zakon o radu Bangladeša još uvijek ne ispunjava odredbe e, konvencije mora e, mislimo da još uvijek taj izmijenjeni zakon e, na tehničkoj razini sadrži mnogo problema. Jed, jedan je pojam stručnjaka. To E, e, radnici i poslodavci moraju iti vanjskim e, stručnjacima. Za sada nezavisni tehnički stručnjaci mogu biti inženjeri. U ravnoj plazi je uprava odbila takove vanjske stručnjake. To je vrlo ranjivi element. Ne vidimo niti konkretnog aparata za poštene radne prakse, fer radne prakse. E, i nemamo klimu ko, odnosa između organiziranog rada i e, uprave e, s druge strane. Kad govorimo o registraciji sindikata, spomenuli smo brojko od 400. Vidimo E, i nasilje protiv sindikata. E, mi smo e, rekli federacijama da neće više imati ove ovlasti su vrlo sumnjive. Završio bih gospodine predsjedniče. Smatramo da vidimo napredak, ali da taj napredak nije dovoljan. Trebamo unijeti i e, pojam posljedica ovog pomanjkanja napretka. Nešto se napravi, a to nema posljedica. E, pozivamo stoga parlament da zajedno sa komisijom da e, malo bolje pregleda pakt o održivosti kako bi se E, malo promijenio e, trgovinski režim e, Bangladeša. Hvala lijepa. Hvala lijepa. I na kraju gospođa Claire Kurtel, direktorica Mora u Briselu. Hvala lijepa predsjedniče, dobro jutro, dobar dan svima. Hvala na pozivu. što je ovaj parlament rekao u svojoj rezoluciji od 2015. E, da, e, ovi e, međunarodni sporazumi su doveli do važnih promjena u tekstilnoj industriji u Bangladešu, ali treba učiniti i više. Sljedeći pregled napretka sporazuma će se desiti u novembru u Dakaru E, bez toga da e, prejudiciram te rezultate, reći ću nešto o sadašnjoj situaciji, naročito što se tiče zakona o radu. Bangladeš je e, bio tema rasprave u moru. Odbor je pozvao vladu da provede zakone u skladu sa konvencijom mora broj 87 E, odbor je zatražio od vlade da se pozabavi nepoštanim radnim praksama, diskriminacijom, zastrašivanje, nasilje protiv sindikalista, e, kako prema zakonima, tako i u praksi. E, treba ukinuti restriktivne zakone o pravu na štrajk odbor stručnjaka inzistira da radnici u e, izvojnoj industriji imaju e, iste, e, ista prava kao i radnici drugdje. Dakle, u tim izvoznim zonama inspektori rada ne mogu djelovati u inspekcijama. Vrlo važna točka koja je spomenuta je, su provedbeni propisi E, koji e, bi djelovao na propise iz 2013. Drago nam je da e, da će sada do toga doći, sadržaj još ne znamo mjera koje su donesene. E, vidimo da je došlo do napretka, međutim e, treba još mnogo učiniti na području zakona o rada kako bi se e, ispunili standardi i norme mora. Kao što su drugi rekli, inspekcija rada je poboljšana. Kao što je rekao gospodin Islam, imamo 380 inspektora Prošli e, mjesec e, je e, MOR organizirao jedan seminar za osposobljavanje inspektora što se tiče sigurnosti zgrada. 90% izvoznih tvornica su bile podvrnite inspekciji u posljednjih nekoliko mjeseci. Kompenzacijski fond kojime upravlja MOR sada ima 30 milijuna dolara, e, to je e, svota za kompenzaciju žrtava, to je sada učinjeno i sada MOR surađuje sa e, vladom Bangladeša kako bi došlo do jednog plana za sprečavanje ozljeda pri radu. Najveći izazov je da održimo taj zamah da svi dionici ostanu uključeni i da dođe do napretka na terenu, naročito što se tiče e, radnog e, prava. E, moramo, pakt se mora odraziti na sva područja. Tu moramo biti svjesni konteksta i posebnih situacija E, dvije važne točke. Pakt je doveo tripartitnog pristupa problemu e, rada u lancu obskrbe. Tu uključujemo sindikate, poslodavce, maloprodaju i organizacije civilnog društva. Taj pristup je bio e, uspješan do sada, a druga, drugi važni aspekt je da se pakt e, e, koncentrira na radne uvjete u lancu opskrbe. E, moramo potaći odgovorne poslovne prakse. Pakt je vrlo mnogo postigao u vrlo kratkom vremenu, ali vlada Bangladeša mora nadograđivati ove dobre rezultate i dalje poticati poboljšanje radnih uvjeta. Sada dajem riječ e, zastupnicima da ću e, riječ gospođi Lambert jer ona mora nas napustiti, a onda ću dati e, riječ stalnoj izvestiteljici. Hvala lijepa predsjedniče, hvala što ste mi dali priliku da se uključim u ovu raspravu Mm, mnogo sam radila na ovome kao članica izaslanstva. Mm, e, e, e, provedbene uredbe su sada objavljene i to pozdravljam kao i svi ostali jedna od tema koje se nismo dotakli e, ovdje, a bilo bi zanimljivo čuti nešto više o tome, je se koji je novac dostupan e, e, vlasnicima tvornica za u posredovanje. Krediti imaju visoke kamatne stope i trošak pridržavanja su vrlo visoki ima li nekog načina da se to deblokira? E, e, e, radna prava također treba pratiti. Naravno to čini naše izaslanstvo i to je dio našeg uključivanja u napredak. I na kraju što se tiče tema za kupce, E, problem je da razni kupci i organizacije kupaca imaju razno razne standarde i to može biti problem za, za tvornice. One moraju znati što trebaju ispoštivati. Ima li neke usklađenosti ili usklađivanja standarda kako bismo osigurali visoke standarde sa strane kupce? Gospođa Karina Ostani Eh, ja ću u prvom redu zahvaliti svim sudionicima što su došli ovamo i što su dali ove vrijedne doprinose. Ja sam posjetio Bangladeš u kolovozu, htio sam vidjeti napredak na terenu svojim očima kako bih eh, mogu, mogao o tome izvijestiti odbor. Zahvaljujem eh, BG Emi, gospodinu Islamu koji je mi je e, organizirao moju posjetu kako bi e, mogao izvršati detaljnu procjenu situacije. Također sam se susret e, sa ministrom trgovine i ministrom za vanjske poslove kao i predstavnicima civilnih organizacija i organizacija rada, sindikata sve je bilo vrlo otvoreno, sve informacije koje su mi mogli dati su mi zaista dali na vrlo otvoren način. Htio bih naglasiti da poboljšanja koje vidimo u, vladinom sektoru su se šire odrazili u Bangladešu, naročito kroz ovlašćivanje žena. E, Neću govoriti o postocima žena koje rade u tekstilnoj industriji, ali jako je jasno da je to značajan faktor pozitivnog e, učinka na društvo Bangladeša kao cjelinu. E, to se odrazilo u cijelokupnom društvu, ne samo u gradovima, već i u ruralnim područjima. Što se mene tiče je to važna komponenta učinaka i to je e, pozitivan e, učinak na e, Bangladeš. Naravno imamo područja uspjeha i područja gdje ima još nedostataka E, drugi su govornici to spominjali pa neću u to ulaziti. Drago mi je što je postignut cilj od 30 milijuna dolara za kompenzaciju. E, predsjedniče i vi i ja smo izrazili e, želju da i poduzeća Europske unije tu odigraju ulogu i jako bi me zanimalo da čujem da li su se utoklo uključile te e, evropska poduzeća. E, trebamo ih, potaknuto, trebamo ih potaknuti na to, e, to ćemo učiniti i vi i ja. Rečeno je već nešto o potrebi da gledamo posljedice djelovanja. Ja sam i dalje opredjeljen za pristup partnerstva. E, tu trebamo dalja ulaganja jer vidimo veliki napredak. E, ne bih e, išao u bilo kakvom drugom smjeru. Moramo ulagati u ovaj pristup partnerstva. To je smjer kojim moramo ići i to moram reći kolegama. E, Vlada Bangladeša je opredjeljena za to da se e, makne iz svog e, sadašnjeg statusa i da napreduje. Moramo se pripremiti i osigurati da europska tržišta ostanu otvorena za Bangladeš kako on napreduje Eh, on mora eh, dobiti status GSP+. Eh, mislim da sam iskoristio vrijeme prije nešto me zaustavite vi predsjedniče, ja ću to sam učiniti. Dragi kolege, sada imamo deset minuta prevođenja. Molim da se držište ograničenja od jedne minute. Izvolite. Ne. Puno hvala gospodine predsjedniče. Evo, evo samo dvije riječi. Nakon što sam čuo ono što je rečeno, smatram da nema sumnje i da moramo nastaviti s prevencijom. E, sa zadovoljstvom sam slušao sav napredak koji je postignut, ali činjenica je da to još nije dovoljno, kao što je već rečeno. Mora se nastaviti raditi prvenstveno kako bi se i dalje razvijala radnička prava. Također moramo razmišljati i o širenju tih mjera na čitav drugi niz aktivnosti. Naravno, Bangladeš će morati konsolidirati te mjere, a mi smo zadovoljni što možemo zabilježiti porast broja sindikata i što postoji napredak u, po pitanju radničkih prava. No, želim također reći da Evropska unija mora ustajati i na strukturnim reformama. Dank u, voorzitter. Um... Puno hvala, Želim zahvaliti također i na svim informacijama koje smo dobili. Dobro je vidjeti da postoji napredak kada govorimo o Mm, poglavlju zaštite na radu kada govorimo o zaštiti od e, požara i urušavanja. Ali također moramo vidjeti kakva razlika postoji između evaluacije onoga što se može nazvati napretkom, dakle je li dovoljno to što se postiglo ili još uvijek trebamo proći e, i napraviti puno više. E, Mnogi su rekli da trebamo se usmjeriti na propise za e, primjenu odredbi, pakta održivosti da još uvijek ima jako puno pitanja i da se zaista ispunjavaju odredbe Međunarodne organizacije rada. I ono što smo mi čuli, a to je da se znači provedba tih odredbi zapravo mora biti podložna e, reviziji i to je po našem mišljenju temeljna stvar. Ako govorimo o e, provedbi tog pakta o održivosti, o čemu se zapravo radi. Dakle, hoće li ta procjena rezultata doći na vrijeme, hoćemo li moći reagirati na vrijeme i primijeniti sankcije ili ne. Jer ako se vode pregovori u svibnju, do kada će se zapravo završiti ta e, e, revizija Međunarodne organizacije rada. Dakle, može li možda to biti ubrzano kako bismo imali dalje pregovore o eventualnim e, pregovorima? Hvala lijepa. E, ja bih htjela reći izvjestitelju da e, se slažem, trebamo imati partnerstvo i to zahtjevno partnerstvo. Partnerstvo koje se može ocijeniti, e, koje može ocijeniti ono što se dešava na terenu. Ne smijemo živjeti u duhu nekakvih sankcija i kazni. Treba posticati napredak, podržavati ga, biti na njihovoj strani Moramo inzistirati na kalendaru, rokovima, kada moramo pitati kada će se u potpunosti e, e, pridržavati propisa. Mm, e, druga stvar, gospođa Lamber je rekla, je, to je važno, pitanje ulaganja, novac koji je potreban da se poprave uvjeti u tvornicama i mm, da se poboljšaju uvjeti rada i osnovno pitanje kako poboljšati si te e, e, drugačije uvjeta. Možda e, moramo imati etiketu održivosti na odjeći. Sav ovaj rad koji vrši Bangladeš mora se odrasiti na ponašanje kupaca. Kup, moraju biti svjesni toga rada. Hvala. Evo, odmah ću krenuti e, na bit stvari. Kada govorimo o zajedničkoj rezoluciji stravnja, po, u njoj postoji jedna točka u kojoj upućujemo poziv da se stvori novo zakonodavstvo koja će se brinuti za e, e, neke uvjete koje moraju biti zadovoljeni u tvornicama koje proizvode odjeću. Na taj način se povezuje Evropska unija sa znači, predstavnicima poslovne zajednice izvan Evropske unije. Pitanje je sada u kojem je mjeri Europska unija želi saslušati e, upravo ovaj naš apel koji smo uputili iz Europskog parlamenta. Sada se radi na tom zakonodavstvu, ali ja se pitam koji su rokovi. I također e, ću se pridružiti onome što je rekao koleg, mnogi kolege prije meni što su rekli, a to je da moramo e, primijeniti sve ono što smo donijeli ovdje kao odluku. Ako postoje rezolucija, ako postoje napreci, to je lijepo, ali lijepe riječi nam neće pomoći. Neće pomoći ni Bangladeši, moramo prijeći na dijelo tijela. Mikrofon molimo. Dakle, e, kada govorimo o ovoj raspravi ovdje, moramo naglasiti važnost tih događaja u Bangladešu i, u i o mjerama da se to spriječi u budućnosti. E, e, ovo je dobro da se osnovao fond za prikupljanje 30 milijuna e, dolara, ali još uvijek postoje velik broj žrtava koje nisu primile tu naknadu. Jako puno žena koje se više ne mogu vratiti, puno osoba koje su spriječene nastaviti svoj aktivni život u smislu rada. Mi želimo da se usvoje svi potrebni mehanizmi u okviru bagnadeške vlade kako bi se zajamčilo da ta pomoć zaista dođe onima koji je trebaju. S druge strane želim iskoristiti priliku da čestitam e, svim dionicima koji su danas ovdje s nama i također Međunarodnoj organizaciji rada. Smatram da čine izvrstan posao kako bi poboljšali radne uvjete koji su toliko važni za živote osoba u Bangladešu. E, htjela bi znati još nešto. Dakle, činjenica je da postoji još puno toga što se treba napraviti. Mene zanima koji je smjer u kojem moramo ići, koji su prioriteti kako bismo se osigurali da se više nikad ne dogodi tragedija kao što je bilo urušavanje zgrade Rana Plasa. Uh, A sada dvije minute u ime komisije Diana Kjunika. Mr. Chairman, um, A, ispričavam se u ime kolegice, ona nije mogla danas doći, ali evo ja ću reći nekoliko riječi u njezino ime. Mislim da od svega što sam čuo ovdje da je zaključak da je učinjeno jako puno toga na podizanju svijesti i mm, Međunarodna organizacija rada, Europska unija, SAD, i vlada u Bangladešu su zaista mnogo učinile. No to je sve dio jednog šireg napora u kojem se radni uvjeti nastoje unaprijediti u Bangladešu. Postoji čitav niz partnera koje je jako puno uložilo u izgradnju kapaciteta, i jako je puno novaca uloženo u stvarne promjene na terenu u industriji proizvodnje odjeće u Bangladešu. U izvještaju o tehničkom statusu koji je izašao na drugu godišnjicu, to jest obljetnicu e, nesreće u Rana Plazi, e, izrazili smo najveća postignuća i neću to ponavljati, a odnosi se na inspekcije, na zakon o radu i tako dalje. I do sada je stvarno učinjeno mnogo. No kao što su rekli mnogi govornici danas, još je jako puno posla pred nama. I još jedna prekretnica e, je provedba propisa zakona o radu. E, čestitamo Bangladeškoj vladi. E, no sada moramo vidjeti do koje mjere su ti propisi u skladu sa konvencijama Međunarodne organizacije rada, te na kraju što će se zaista događati na terenu. Jer u principu to je ono najbitnije. Najbitnije je da radnici u tvornicama u Bangladešu rade u normalnim, dostojanstvenim e, uvjetima i u sigurnim zgradama. Tako da to će biti naš cilj. Kao što je kolegica iz organizacije rada rekla, sastajemo se u Daki u studenom da vidimo u kojoj fazi je provedba pakta održivosti. Još uvijek e, analiziramo imaju li radnici u, ovom industriji, u ovoj industriji jednaka prava kao i ostali. E, da vidimo da li se popravci m, provode Što se tiče sindikata, nažalost, iako e, je registriran e, velik broj sindikata, još uvijek e, se ne registriraju dovoljno brzo. Zatim isto tako čujemo o slučajevima zlostavljanja sindikata i predstavnika sindikata, tako da to je nešto što nije prihvatljivo i nastavit ćemo raditi na tome da unapredimo. E, gospodine Islam, jeste li još tu? Halo? Htio sam vam samo reći hvala i pitati vas želite li nešto e, na brzinu reagirati u jednu minutu. Hvala vam, ovo je vrlo dobar uvodni sastanak. Pozdravljam inicijativu od prikupljanja 30 milijuna dolara za e, odštete hvala svima koji su sudjelovali na današnjoj raspravi. I e, zahvaljujem vam na programu Bolji rad. E, kroz taj program se financiraju najveći izazovi. I ono što je spomenula gospođa Landberg. Ako fond od nekoliko milijuna dolara nije dostupan svima, dakle u principu oko 400 tisuća dolara za popravke, a kao što znate cijena e, odjeće pada u Europi i u Americi. Nastojat ćemo raditi na unapređenjima i nastavit ćemo surađivati sa partnerima i moramo priznati i sve ovo što je do sada učinila Europska unija. Vidimo se u studenom i drago nam je da računamo na vašu pomoć. Hvala vam gospodine Islam. Pitaću još naše stručnjake žele li oni nešto na brzinu odgovoriti. Jednu minutu. Uh, thank you very bilo je nekih relevantnih pitanja o konvergenciji standarda o uh, vatrogasnoj zaštiti zgrada. I drugo pitanje koje se odnosilo na novac za odštete i što učiniti sa tim standardima. Standardi su Novac je uvijek e, tu, ali ne zna se što se zapravo nije to dovoljno dobro iskorišteno. Imamo dva financijska instrumenta od efc jednog koje moraju podržati kupci, a drugog ne moraju. I to je velika razlika. No i to nas dovodi do pitanja što radite s kupcima u Europi koji nisu uh, unutar sporazuma Accord ili Alliance. I tu bi se trebalo primijeniti načelo uh, due diligence. Želite li nešto dodati? Spomenuti su različiti standardi i e, je li potrebno ostvariti veću konvergenciju. I želim odgovoriti na taj komentar. Konvergencija standarda je tema ove rasprave, zato što mi želimo izbjeći dupliciranje napora kada su standardi slični ili isti. Kada govorimo o BCI-u, mm, spomenula sam da socijalne revizije provode socijalni revizori, oni nisu inženjeri građevine i zato mi uvijek preporučamo našim e, tvrtkama da se pridruže ovim programima zato što je to zato što se oni nadopunjuju, ali rade na različitim razinama u tvornicama. No imamo rasprave i uspoređujemo različite inicijative da vidimo na koji način bismo mogli eh, tješne surađivati. I još bih iskoristila ovu priliku da kažem da u BCI-u eh, surađujemo i s jednom francuskom inicijativom koja okuplja oko 20 do 25 eh, velikih francuskih maloprodajnih lanaca i cilj je postići veću učinkovitost veći učinak u tvornicama i to time što e, radimo zajedno. I zadnje što sam htjela reći, partnerstva i konstruktivni dijalozi su vrlo bitni i naša, naš sljedeći okrugli stol će se održati u Daki početkom listopada, tako da ako e, se želite pridružiti, dobrodošli ste. Hvala vam i iz Međunarodne organizacije rada. Posljednji komentar. Hvala. Bit ću vrlo kratka. Da, fond za mm, kompenzaciju i za odštete, to će početi i bit će mm, raspodijeljen prema standardima organiza Međunarodne organizacije rada. Pravila i uredbe su e, izdane prošli tjedan, tako da ne mogu to sada još komentirati no sigurno ćemo imati e, razvinu mišljenja sa vladom u Bangladešu. No ono što sam htjela naglasiti jest da e, zaključak iz svibnja ove godine se odnosi na e, zakon o radu, ne na provedbu zakona o radu. U samom zakonu postoje neki nedostaci i nesukladnosti sa E, konvencijom Međunarodne organizacije rada, pogotovo sa konvencijom o slobodi udruživanja. Da, sljedeći korak, to će biti e, sastanak u e, studenom u Daki. Tamo će se sastati predstavnici Europske unije, SAD-a, vlade iz Bangladeša i naše organizacije. Hvala vam. Najprije želim zahvaliti prevoditeljima koji su nam dali malo više vremena. Hvala vam. Hvala našim stručnjacima. Hvala gospodinu Islamu. Hvala vam svima na jako dobroj raspravi i vidimo se poslijepodne.